Hvala lijepa. E, nastavit ćemo sastankom. E, pozdravljam naše goste na javno saslušanje o e, paneuropskom programu za mirovine. Europski parlament je razvio ovaj produkt kao koristan instrument za mirovine. To će dati veća ulaganja rezolucijom iz 2016. E, godine. E, nadamo se da ćemo imati praktične učinke ove uredbe i to na europskoj razini. E, uredba PPP je usvojena od strane komisije kako bi se potakla ulaganja u mirovinske sustave i kanalizirala štenja u dugoročne investicije E, PEP da e, osiguranje mirovine, e, investicijske fondove. Sektorski režim će moći dizajnirati razne programe. dobit ćemo dodatni izbor za ulaganja i štednju. To prati preporuka komisije Države članice se potiču da korisnicima PEPA daju preferencijalni tretman. E, e, uspjeh tog režima je ključan pa pozivam sve govornike da govore o tom sustavu u, svojim e, prezentacijama. Čućemo stručnjake, znanstvenike i tako dalje. Molim da se govornici e, ograniče na pet minuta u uvodnim e, primjedbama. Imat ćemo onda pitanja i odgovore, a zastupnici i zastupnice će imati e, dvije minute. Neću utrošiti više vremena, pa ću sada predstaviti prvog govornika, gospodina Tobijasa Büšlera iz Alijance Njemačka. Izvolite, gospodine Büšler. Hvala, predsjedniče. Hvala što ste me pozvali ovamo da e, govorim o PPP-u. E, u prvom redu bih rekao da Alianca Alijanca podupire e, ovaj proizvod kao dobro dizajniran drugi režim Vjerujemo da e, će to zatvoriti jednu prazninu u mirovinskom sustavu Europske unije i da će dovesti do dugoročnih ulaganja u stvarnu ekonomiju. Htio bih podcrtati da e, surađujemo konstruktivno sa mnogim dionicima, e, to radimo već nekoliko mjeseci, unutar kompanije kao i sa javnim dionicima mi smo imali raspravu o, našoj e, perspektivi sa, e, sa drugim e, sličnim poduzećima u Europi. Mi smo je jedan od najvećih upravljača imovinom u Europi. Kad se radi o sadašnjem prijedlogu e, tu imamo velike izazove u ovom prijedlogu. E, mislimo da taj prijedlog nije pa, paneuropski, niti nam daje mirovinski proizvod. E, biti ću sada specifičniji. To nije mirovinski proizvod. Dekumulacija nije, ta faza nije pokrivena u ovom prijedlogu. E, to znači da do ove točke govorimo o proizvodu za štednju. E, mislim da bismo trebali imati onda drugo ime. Iz naše perspektive E, mirovinski e, proizvod mora imati dobro definiranu fazu dekumulacije. To je prvi dio. E, drugi dio, to nije paneuropski proizvod. Nas je to začudilo. To je povezanost ovim dijelovima PEPA mandat e, sadašnjeg e, prijedloga e, ima za svaku zemlju predlaže posebna odjeljenja pa ćemo između država članica imati velike razlike. To će u konačnici dovesti do situacije gdje ćemo dobiti kombinaciju lokalnih proizvoda koji već postoje, a nećemo imati e, stvarni pan-europski e, mirovinski proizvod. A mi smo se nadali da ćemo ipak dobiti takav proizvod kad smo e, prvi puta čuli za prijedlog komisije. To vidimo kao dva glavna problema ovog prijedloga i to trebamo riješiti u sljedećih nekoliko mjeseci kako bismo došli do boljeg prijedloga. Ako idemo malo detaljnije u ovaj kontekst, kad, kad e, recimo da e, e, u smislu dodane vrijednosti za potrošače mislimo da e, PEP e, u uredba mora e, definirati neke ključne stvari na europskoj razini. Sadašnji prijedlog ostavlja mnogo toga, veliku diskreciju država članicama. A mi smatramo da treba ključne elemente definirati na europskoj razini. Skratit ću jamstva E, e, cijenimo opciju default, to je garancija kapitala. Mislim da je to koristan element. Međutim, e, nemamo objašnjenje što to znači u međusektorskoj, na međusektorskoj osnovi. Jer tu imamo recimo proizvod životnog ciklusa što bi bio dobar rezultat eh, sa stanovišta upravitelja imovina. Eh, dobra eh, konkurencija, poštena konkurencija, on znači da moramo imati jednake uvjete za sve. I to je problem, to je izostavljeno u sadašnjem trenutku. Vjerujemo mm, mm, da trebamo imati garancije za adekvatan sustav i e, tu trebamo povesti raspravu. U ovom kontekstu želim naglasiti e, zaštitu i transparentnost, zaštitu potrošača i transparentnost. O tome se mnogo razgovaralo u ovom domu. Kako možemo zaštititi e, klijente ako imamo gornju granicu koja će imati kao kvazi jamstvo a to će imati različita tumačenja e, od strane različitih e, poduzeća. I to je veliki izazov. E, faza dekumulacije 50% bilo kojeg ušteđene svote se mora uložiti u ne smanjujuću glavnicu. To je zaista vrlo relevantna točka. Svaki od nas ovdje e, bi vas zapitao e, koliko očekujete da ćete živjeti e, nakon kad uđete u, fazi, u fazu dekumulacije. Prema tome to je ključno. I na kraju pitanje switchinga, mijenjanja provajdera, tu trebamo imati odredbe za pružatelje usluga i za sektore. E, moramo vidjeti kakva je tržišna vrijednost e, proizvoda. E, neko ko mijenja pružatelja nakon pet godina moramo biti pažljivi da ne dođemo do negativnog učinka tom Moramo uključiti jednu dobru sigurnosnu mrežu u interesu i pružatelja usluga i e, korisnika usluga. I na kraju htio bih e, naglasiti e, mi cijenimo i podupiremo ideju paneuropskog mirovinskog proizvoda. Spomenuo sam neke izazove, ali vidimo da vremenski raspored, rokovi Mm, to smo zaključili u bilateralnim razgovorima, to je jako izazovno. Kad smo govorili o solventnosti 2, e, e, mm, govorili smo o 10 godina, a a ovdje imamo proizvod koji bi trebao dati sigurnost, mirovinsku sigurnost za milijune europskih građana. Prema tome radi se e, stvarno o rokovima. Hvala što ste se ograničili na e, vrijeme jer svi moramo dobiti riječ e, e, financijska industrija Amunde gospodin Gijom ima riječ hvala hvala Hvala što ste me pozvali da govorim o ovoj temi, Almundija je ovdje značajno uključena. Mi smo filijala Kredit eh, Agrikola. I zanima nas komplementarnost između ovih proizvoda. PEP ima tri glavna pitanja, odnosno svrhe. Prvo, dakle, dodatna vrijednost novog proizvoda u odnosu na prvi mirovinski e, stup. Omogućava održivost mirovinskog sustava. Nadalje, riječ je o dugoročnoj štednji. Dakle, na taj način se financira i evropski rast. To je bio jedan od e, glavnih ciljeva monetarne unije. priprema za mirovinu jest štednja. Potom, kada je riječ o regulatorima, tu je rješenje za naše mobilne građane. Dakle, upravo to je ono što se pokušava obuhvatiti pepom. Trenutna situacija obuhvaća dakle niske kamatne stope, dugovječnost Evropljana i zbog toga se udaljavamo od tradicionalnih e, schema. To je slučaj u Francuskoj, ali u većini drugih e, zemalja. Tu je dominiralo ulaganje u obveznice. To je doista jako važno. govorimo o formalnim garancijama. dakle, tu su se htjeli smanjiti bonitetni troškovi ovakve vrste jamstva. Dakle, moramo smanjiti rizik vezano uz ovakvu vrstu štednje, dakle moramo to povezati mehanizmom smanjenja sa, moramo to povezati sa potrebom smanjenja rizika, dakle govorimo ovdje o svojevrsnom mehanizmu i izvršili smo čitav niz testova u Amundiju koji govore o vjerojatnosti. Kad spominjem vjerojatnost, onda je riječ o slučajevima gdje bilježimo dakle 90%. Uzeli smo u obzir dakle, inflacijske stope. Imamo Imamo dakle akademsku studiju o ovoj temi, uskoro ćemo je objaviti. Imamo također studije koje su se poduzele u SAD-u i koje su dovele do istih rezultata. For Potom kada govorimo o dugoročnim e, štednjama, to je svojevrsni nastavak ovog prvog cilja, dakle riječ je o dugoročnoj štednji koja predstavlja ulaganje u realnu ekonomiju, također donosi dugoročne premije za ulagače. To je kapital koji je na burzi ili nije, ali infrastrukture odnosno nekretnine. Ukoliko PEP poluči uspjeha, mi mu to želimo, to će biti izvor financiranja realne i produktivne ekonomije. Na koncu pokušava se pronaći rješenje za naše mobilne građane, to je portabilnost, odnosno prenosivost PEPA iz jedne zemlje u drugu. Imamo ovo ovu podjelu koju već koristimo u Amundiju za neke evropske strukovne mirovine i ona upravo omogućava ovu prenosivost. Može biti jednostavno za ulagače, ali nije uvijek tako jednostavno za pružatelje usluga, dakle o postaviti takav sustav i zato se ne slažemo sa obvezom da se predvidi 27 dakle različitih Vladica. Mi smo svjetski igrač, imamo ih sedam ili osam kada govorimo o, mirovi, mirovinskim proizvodima. I doista je bio težak posao i osmisliti ovih osam. Biće nemoguće za, znači to za male institute stvoriti ovih 27 različitih paralelnih sustava, jer doista nema smisla to će onemogućiti malim e, zemljama da imaju lokalne pružatelje usluga, dakle PEPA. I zato smatramo da je ovdje potrebno unijeti više ravnoteže i uzeti u obziru prirodnu vezu između zemalja dakle, koje se nalaze u istoj regiji. Hvala lijepa. Hvala. Predstavnik akademske zajednice, profesor Van Mirten iz Utrehta on se specijalizirao za pitanje dakle mirovina i pitanje direktiva koje se bave tim područjem. Izvolite. Ja ću govoriti o prenosivosti i orpu i pepu to s perspektive europskog zakonodavstva jer je to moja specijalizacija. Um, uh, right now... imam First, what I hear Dakle, IORPi nisu financijski instrumenti. Potom ovdje ulazimo u dio dakle, koji se tiče poslovnih aktivnosti. PEP e neće raditi bez usklađenih poreznih sustava. Uh, say Ja sam bi to malo iskomentirao. Dakle, nije riječ o financijskom poduzimanju i stoga to ne bi tako trebalo tretirati, ali to nije istina. Većina jerpova to jest. Imamo takav slučaj u Nizozemskoj. Dakle, imamo to u drugom mirovinskom stupu. I e, zašto sada iz toga isključiti JORP? Ja znam da su tu u pitanju, da je tu u pitanju neko lobiranje. Mislim da to nije pametno. Imamo direktivu, dakle, koja se bavi IRP-ima, dakle, s ovim institucijama za strukovno mirovinsko osiguranje. Oni, recimo, mogu djelovati na tržištu, to nekad budu uključena osiguravateljska društva, nalaze se na tržištu i mislim da ih je nemoguće isključiti iz ovih financijskih aktivnosti koliko želimo nastaviti dakle s ovim isključivanjem IRPA. Mislim da smo prije dvije godine održali saslušanje o IRPU 2, ja sam tada isto govorio, tu smo razvili ideju o isključivanju IRP-ova koji nisu prekogranične prirode. Međutim, ta inicijativa nije prošla u direktivi. Dakle, govorimo o isključenju Jorpova koje nisu prekogranične prirode i nemaju, dakle, nemaju obilježja financijske aktivnosti, odnosno poslovne aktivnosti. Potom, dakle, poslovna aktivnost, odnosno zabrana iste, PEP, koliko je meni jasno, nije, ne pripada dakle trećem mirovinskom stupu, pripada primjerice prema članku sedmom IORPA, e, mirovinski fond definiramo kao nešto što donosi dakle korist kod stupanja u mirovinu i s tim povezanim aktivnosti i mislim da ovdje sada može slobodno ući i ova definicija barem kada je riječ o PEP-u. PEP također neće funkcionirati bez usklađenih poreznih politika. Evo nekoliko riječi o tome o prvi put vezano uz e, ovu uredbu da se spominje prenosivost. Dakle, imamo situaciju sa je li moguće to prenijeti, je li moguće prenijeti prava lakše ili teže, imali prepreka na tržištu, što je sa kretanjem radnika koje je s tim povezano. Moraju se ukloniti, ovi, ukloniti ove prepreke, dakle na nacionalnoj razini radnik bi trebao moći prenijeti svoju mirovinu. A ukoliko porezni sustav to ne dozvoljava, onda se možete postaviti pitanje šteti li dakle takva porezna politika slobodnom kretanju radnika. Upravo ova, ova kategorizacija dakle pepova je možda nešto što će ublažiti ovaj utjecaj različitih poreznih režima. Vi možete imati nešto u, u kategoriji eh, A koju potom možete prebaciti u kategoriju B, dakle neko ide u u mirovinu sa 67 godina, može koristiti prava iz različitih ovih ladica, dakle ovih struktura. ovi različiti dakle, režimi mogu podrazumijevati mm, značajniju birokraciju, dakle administrativni teret, ali i u Nizozemsku imamo različite mirovinske scheme koje ulaze u različite porezne režime, te smatram da ovaj argument e, nije od ključne važnosti. Također PEP može poslužiti kao instrument da se prevaziđe dakle ova razlika u mirovinama. Ja se nadam, evo, doista da će PEP u tom smislu pripomoći. Hvala. Next Fili. Hvala sada ima Ana Fili, koja predstavlja Europsku udrugu za zaštitu potrošača, BEUK. A prije toga je, prije duže vremena je radila također u komisiji. Kao prvo želim zahvaliti odboru Ekon što je pozvala Beuk na ovaj sastanak e, na temu PEPA. Europski potrošači imaju sve više poteškoća u zadovoljavanju svojih potreba pri odlasku u mirovinu. E, također ih se sve više potiče u smjeru personaliziranih e, mirovinskih proizvoda, međutim, s obzirom na različitu ponudu, e, ti proizvodi su često više kompleksni da bi potrošači istinu mogli razumjeti sve rizike i kolike je povratna ulaganja te cijenu samih proizvoda. Ukoliko PEP zaživi, mogao bi potaknuti tržišno natjecanje i dati pristup personaliziranim mirovinskim proizvodima za potrošače koji nemaju tu mogućnost u svojoj zemlji. Također bi moglo smanjiti neke neučinkovitosti na tržištu u području maloprodajnih e, usluga ulaganja E, međutim, moramo imati na umu da e, to nije nikakvo e, čarobno rješenje koje će riješiti sve probleme, odnosno prazninu u obveznom mirovinskom stupu. Mi, dakle, podržavamo osnovne značajke PEPA, smatramo da mora postojati defaultna investicijska opcija i to vrijedi za brojne potrošače koji nisu u stanju donijeti informiranu odluku vezano uz mirovinsku štednju. Pokazalo se da postoje neke, neki aspekti koji utječu e, na sposobnost potrošača da donesu odluku, posebno kada se nalaze pred vrlo kompleksnim informacijama i velikim izborom. Kao što smo rekli više navrata, tradicionalni alati za zaštitu investitora nisu dovoljni kako bi se riješili problemi na neučinkovitim tržištima. Zato je potreban jedan više intervencionistički pristup. Međutim, mi imamo određenih problema kada je riječ o ovoj opciji koju je predložila komisija. Članak 37. govori o zaštiti kapitala. Međutim, nije jasno je li to kapital koji je uložen u PEP, e odnosno koji sam štediša uložio, ili je to pak kapital koji je investiran nakon što su oduzete, e, nakon što se od toga oduzmu sve naknade. Ako je to slučaj, onda je to uistinu zavaravajuće, jer čak i sa čak i ako je taj postotak samo 1%, to bi značilo da samo 70% akumulirane štednje može biti zaštićeno u nominalnom e, smislu. Isto tako se pitamo e, što je sa potrebom integriranja jamstava u defaultnu opciju. Integriranje jamstava uglavnom ne ide na ruku potrošačima, posebno ako je minimalno jamstvo e, za povrat 0%. U nekim slučajevima e, kapital, jamstvo kapitala može biti korisno, posebno za one potrošače koji su blizu dobi odlaska u mirovinu. Ono što je najvažnije za nas je da postoji drastično smanjenje izbora koji se nudi potrošačima u defaultnoj opciji. E, postoje, moraju postojati vrlo striktna pravila što se tiče samih proizvoda i e, sve posljedice e, svake pojedine opcije mora biti jasno objašnjene potrošačima. Zatim dolazimo do troškova. Postoji čitav niz pristojbi i naknada koje imaju učinak na akumulaciju kapitala za vrijeme akumulacije tog e, mirovinskog proizvoda, te utječu također i na njegovu profitabilnost. Primjerice, e, čuli smo da je za mjesečnu premiju od 100 eura se ulaže koliko se ulaže u neki proizvod u Austriji, samo 70 eura zapravo odlazi u štednju u prvih pet godina. Nakon pete godine e, dio premije e, koja ide u štednju iznosi 84 eura. Dakle, pitanje pretjeranih troškova e, nije nešto o čemu se govori u ovom prijedlogu i dokle god potrošači budu e, plaćali visoke naknade za ovaj tip proizvoda, nema nikakvog razloga da se odluče za PEPS. To je jedan od razloga iz kojih se Bek, Beuk e, zalaže za to da se postavi gornja granica, odnosno plafon kada je riječ o naknadama i pristojbama koje se naplaća, odnosno koje plaća potrošač u sklopu defaultne opcije. Zatim dolazimo do postupka autorizacije. Beog pozdravlja e, činjenicu da se u ovom prijedlogu uredbe predlaže mehanizam za autorizaciju e, i nadamo se da će PEP biti postati e, oznaka kvalitete diljem Europe. Zatim imamo ključni informacijski dokument za PEP. E e, slažemo se da je potrebno e, dakle, dopuniti PEP informacijama koje uzimaju u obzir posebne značajke tog mirovinskog proizvoda. To mora biti standardizirano, kratko i napisano jednostavnim jezikom, te mora postati za sve investicijske proizvode. I na kraju, dakle prelazak e, sa jednog pružatelja usluga na drugog ta mogućnost mora postati posebno na dugo trajanje pepa i e, također e, na način da se mogu uzeti u obzir promjene u životnim okolnostima ili bolje ponude na tržištu mi smatramo da bi ograničenje ukupnih naknada i pristojbi za prijenos dakle prava nekom drugom pružatelju usluga od 1,5% da je to previsoka gornja granica e, i mislim da je ovaj prijedlog sam po sebi dobar, ali da je potrebno uvesti neka poboljšanja. I sada imamo sljedećeg govornika, e, gospodin Alvin Orlemans iz APG-a. Izvolite. E, hvala lijepo. PEP može biti dobra dopuna prvom i drugom mirovinskom stupu, međutim uloga država članica od ključne važnosti. Više toga se može postići ukoliko se shvati da države članice mogu dati svoj doprinos. Pitanje inkluzije ili neinkluzije irp kao pružatelj usluga PEPA je mnogo važnije od drugih pitanja. Mnogi IRP e, nisu adekvatni za pružanje usluga PEPA, budući da imaju definiranu skupinu sudionika i zapravo se bave više socijalnim nego e, komercijalnim uslugama. Zatim veliki pružatelji uslu, mirovinskih usluga e, koji su u boljoj poziciji zapravo da nude usluge PEPA. APG inače nudi dakle personalizirane usluge mirovinske štednje u sklopu trećeg stupa za osobe koje su samozaposlene i to dakle u Nizozemskoj. E, to se zapravo, e, time se upravlja uz vrlo e, nisku naknadu od 0,35% e, od imovine kojom se upravlja, odnosno 35 eura godišnje, ali kasnije ću vam nešto više reći o tome. Europska unija ne bi trebala nametnuti previše zahtjeva eh, koji bi opteretili ovaj proizvod. Ključno je da defaultna opcija eh, bude ponuđena u digitalnom obliku. Dodavanje jamstava defaultnoj opciji zvuči atraktivno, ali to će spriječiti sudionike koji da koriste sve pogodnosti diversificiranog eh, investicijskog portfelja kroz duže vrijeme. U ovim gospodarskim okolnostima niske kamatne stope će dovesti do toga da će iznos e, mirovina biti razmjerno nizak. Ako se zahtjeva od PEPA, odnosno od pružatelja usluga, da e, nakon tri godine ispune sve e, pravne uvjete, to je zapravo nepotrebno i to će dodatno opteretiti pružatelje usluga visokim početnim ulaganjem, odnosno troškovima, što bi zapravo moglo dovesti do problema razvoja tog tržišta. Dakle, svi pružatelji usluga ne bi trebali imati obvezu da uđu u neku konkretnu državu članicu, e, osim ako ta država članica na jasan način ne predoči koji su porezni zahtjevi koje treba ispuniti. E, PEP također e, može koristiti inovacije na tržištu e, kada je riječ o dizajnu proizvoda u posljednjih deset godina i smatram da su države članice najbolje e, koje mogu u najboljoj poziciji da daju odgovore kada je riječ o eventualnim poreznim e, poticajima. Države članice e, također, e, dakle mi primjerice u Nizozemskoj imamo već inovativne mirovinske proizvode u trećem stupu i to smo ima, uveli već 2015. godine za samozaposlene osobe i prema našem iskustvu pokazalo se da sama distribucija predstavlja izazov. Naime, samozaposlene zaposlene osobe e, nisu toliko prijemčive za dodatnu mirovinsku štednju. E, također trebamo uzeti u obzir i e, moguća fintech rješenja. Kao što se pokazalo iz našeg iskustva u APG-u, porezne poticajne mjere su od ključne važnosti i bilo bi također korisno kada e, pružatelji usluga ne bi morali e, tražiti e, porezne poticaje od svih država članica, dakle kada bi se to centralizirano i kada bi države članice i OPI dostavile potrebne informacije. Države članice koje žele na optimalan način izvući pogodnosti iz PEPA, trebali bi potaknuti ljude da sudjeluju u individualnim mirovinskim e, režimima poput PEP-a. Dakle, PEP bi također trebao omogućiti državama članicama da iskoriste e, sve pogodnosti tog e, tržišta PEP-a koje je tek u razvoju, E, što bi e, da kako omogućilo razvoj boljeg mirovinskog sustava tijekom vremena. To je nešto što se ne može i ne bi se smjelo regulirati na europskoj razini s obzirom da je to e, područje u nadležnosti država članica, međutim može se razmotriti mogućnost da se zatraži od komisije da iznese svoje preporuke ili da se pak ovo pitanje razradi u sklopu europskog semestra. Nama e, će u APG-u biti drago i dalje dijeliti svoje stručno znanje sa parlamentom i ostalim institucijama ukoliko to bude od koristi izvjestitelju i ostalim ključnim akterima. Uh, Hvala lijepa. Molim da se ograničite na dvije i tri minute u svojim intervencijama. Sophie Envelt je naša izvjestiteljica od Aldea. Biti ću kratka kako bismo imali maksimalno vrijeme za raspravu. Zahvalna sam e, našim govornicima, panelistima koji su nam dali korisne informacije. E, svi podcrtavaju veliku složenost ovog dokumenta. E, na stranu politika, mada politike uvijek ima, Mm, govorimo i o nacionalnoj politici. Čak i bez politike će to biti jako složeno. E, gospodin Büchler je rekao, e, on je bio uljena, e, uljudan kad je rekao da su nam rokovi kratki. Ambicije su dobre, kratki rokovi su dobri. Mm, ne znam hoćemo li uspjeti sve napraviti na vrijeme, ali Mm, neko je već to rekao, ako uspijemo e, definirati dobre e, rješenja, e, onda ćemo utrti put za druge proizvode ili aranžmane. Sada sam spremna da vas slušam, da se savjetujem sa dionicima surađujem usko sa izvjestiteljima u Sjeni i izvjestiteljima iz drugih odbora. Nadam se da ćemo naći neko rješenje za tekst koji će dobiti e, većinu, a onda i od toga ići dalje. Naravno moramo za, e, razgovarati s državama članicama i one rade svoju domaću zadaću. Moramo naći za rješenja za da, ne, i orpi, e, karakteristike defolta, fiskalno postupanje, nacionalne nadležnosti, e, kompartmelizacija, one ladice koje su spomenute. Imamo dugi, dugi popis e, problema E, države članice već imaju svoje sustave, svaki su, e, sektor, svaki pružatelj usluga ima svoje vlastite karakteristike. Ali ako ne želimo pogledati izazovu u oči, nećemo ni uspjeti. Veselim se naše suradnji. Hvala lijepa, Sofie Welt. E, idemo dalje. na, Brian Hayes za EPP. Hvala lijepa predsjedniče. E, pozdravljam naše goste, naše stručnjake na ovom važnom saslušanju. Slažem se sa izvjestiteljem da je to složeno područje. Moramo u ovom procesu stvoriti sigurnost, a ne pogoršati situaciju. Mm govorimo o, novcima drugih ljudi moramo osigurati da to funkcionira a ne da to bude neki plan koji niko neće prihvatiti moramo uspostaviti ravnotežu između zaštite potrošača to je osnovno pitanje e, to e, naknade i opterećenja a druga strana su je industrija koja će davati te usluge. Moramo tu ravnotežu nekako uspostaviti. Imamo kratke rokove pa moramo osigurati da ova akcija e, dobro funkcionira u smislu naših ciljeva. Netko e, e, profesor Martens je rekao pitanje IRPA 2, to nije jako važno kad se govori o prekograničnim pitanjima moramo e, tek vidjeti potpuno no prenošenje e, direktive e, imamo dva problema u ovom dokumentu potpuno financiranje i kako prekogranično raditi a, želimo pa, spriječiti e, regulatornu arbitražu. Ne znam kako to možemo riješiti. To će trebati veliku vještinu. Tri, imam tri specifična pitanja. Jedno se odnosi na e, AIOP-u. E, je li AIOPA dobro tijelo za to? Postavljam to pitanje ako želimo imati pan-europski e, proizvod, onda imamo IOP-u. Imamo još druge elemente. Da li stvaramo e, veća opterećenja za ljude? E, za, kao posljedice da uključimo IOP-e. Želio bih čuti vaše mišljenje o tome cijelo pitanje jamstava kao za razliku od open life cycle option e, kako možemo imati i životni ciklus i jamstva kako to možemo spojiti velika većina će uzeti e, e, jamstva ne zna se u što se ulaže a pitanje je ako ograničimo jamstva hoćemo li time e, zbrisati niz igrača koji neće e, prihvatiti e, opcije i zadnje pitanje ovi odjelci, compartments da li to nije birokratska ludost mm, slušao sam ove primjedbe od predstavnika industrije kako je realistično da možemo rješavati to, te probleme e, odjeljak po odjeljak, ladicu po ladicu. Im, ima. ko želi postaviti pitanje? Dajemo malo više vremena od jedne minute. Profesore, izvolite. Posljednje pitanje ovi odjeljci moramo pretpostaviti da postoji e, e, e, regionalna logika. Niko neće moći prodavati ove proizvode PEP u svim zemljama Europe. Imaćemo naravno regionalnu distribuciju. Pan-europska distribucija je nezamisliva. Ako želimo e, napredovati sa rješenjem za PEP, e ne smijemo to miješati ovu temu sa e, nekim drugim dokumentima. Idealno rješenje bi bilo rješenje gdje poduzeća mm, osigurava uđu u to. PEP će biti komplementaran e, tome kao drugi stup. neće zamijeniti drugi stup. E, drugi stup ima ograničenja, stoga je potrebno da se bavimo ovom mogućnošću e, dodatka nekog. Tko još želi reagirati na ovo što je sad rečeno? Jamstva ako pitate potrošače, samo zaposleni, oni vole jamstva. Ali to, tu nemamo povrata. Mm. Kombinacija životnog ciklusa i jamstva je, je dobra. Moramo e, podesiti e, naš dizajn e, potrebi zemlje za koju je dizajn namijenjen ako imamo stanovništvo sa većim e, dohodkom onda je manja potreba za jamstvom jer postoji dovoljno kapitala i e, e, drugih sredstava za ublažavanje rizika. Životni ciklus, ovo što je rekao kolega iz Amundija, 90% onog što se izabere kao životni ciklus će imati pozitivan rezultat. E, mm, mm, svakih 10 godina će doći do gubitaka. Mm, ne samo 1 do 2%, već i 10 do 20%. Vidimo to u Australiji, SAD-u za vrijeme financijske e, krize Eh, ako se radi o meni, eh, jesam eh, li ja spreman da uz, preuzmem rizik od 20% u životnom ciklu? Ako jesam, onda je životni ciklus odgovor. Mm, ako ideš kroz istu sobu i želiš 1, 2, 3, 5, samo Eh, imat ćemo mnogo manje eh, gubitke. Obje opcije su na stolu. Moramo biti jako eh, oprezni. Ako imamo PEP koji dobiva neku pečat evropske sigurnosti, što je onda unutra u tome? E, upravitelji imovine e, se mogu uključiti. Ne, treba sve biti osiguranje. Kombinacija e, osiguranja i upravljanja imovinom. To bi bilo dobro. Idemo dalje. IOPA sa certificiranjem da. Eh, za ove odjeljke moramo imati lokalni nadzor. SID, Andreja Kosolino ima riječ, izvolite. Mijenjam kolegu i pročitat ću tekst koji mi je ostavio. Proposta per l'introduzione di un prodotto... Prijedlog za uvođenje panevropskog mirovinskog proizvoda i jako ambiciozan plan. Dakle, što se tiče rokova i što se tiče suštine. Pokušava se dati odgovor na neke izazove s kojima će se Unija suočiti tijekom idućih desetljeća. To je primjerice starenje, starenje stanovništva, dugoročno ulaganje. Također predstavlja dodatni teret za europsko gospodarstvo. Osim toga, PEP bi mogao zajamčiti dakle, dostojanstvene prihode u mirovini za brojne građane. A radna snaga bi na ovaj način mogla biti se mobilnija. Zbog toga pozdravljam uvođenje ovog proizvoda. može biti koristan za buduće izazove i još jedan korak u sve većoj evropskoj integraciji. Postoje dijelovi prijedloga kojim ćemo se morati pozabaviti. Dakle, porezni sustav, ali tu su i neki tehnički aspekti koji se tiču ovih odjeljaka, te mogućnosti ulaganja povezane sa ovim proizvodima. Imam jedno pitanje. Ponovno se spominjalo ulaganje u default, pa me zanima naši gosti bi, što naši gosti misle, na koji način bi se zaštitili mm, korisnici dakle, na tržištu, ali i one i ona mm, tijela koja bi se našla na tržištu i hvala vam na današnjoj raspravi. Nadam se da će ona polučiti pozitivne rezultate. Ovo je bilo specifično pitanje. Ko bi želio odgovoriti na to pitanje? Izvolite. Jedan komentar kako uspjeti u ovom proizvodu za potrošače. Lokalni e, e, element je važan. E, troškovi su niski, to je važno. Tako potrošači mogu u potpunosti iskoristiti ovaj portfelj. To je važno i za male operatere. Treba stvoriti jednake uvjete za sve Naravno trebamo imati e, središnje informacije o poreznom sustavu. E, pomoć od IOPE e, bi bila ovdje korisna. Tako bismo mogli doći do rješenja na nivou Europske unije. Gospođica Fili, kako bi PEP bio uspješan za potrošače? E, ovo pitanje koje smo čuli je važno. Mi želimo diversifikaciju pružatelja usluge. E, imamo i e, važna, važna je distribucija online, internetska distribucija. Trebamo imati također savjetodavna tijela koja će savjetovati potrošače Mm, e, pitanje e, jamstava, ja nisam pružatelj usluge. Mislim da tu trebamo imati razne opcije. E, strategija životnog ciklusa, to treba uzeti također u obzir. Hvala lijepa. ne vidim nikoga od EKR-a ovdje. Nemamo nikoga, nemamo predstavnika. GUE, Martin Šedevan ima riječi. Hvala lijepa predsjedniče, hvala na e, govornicima. Imali smo vrlo interesantna izlaganja. Mm, e, PEP e, nam pokazuje koliko tu interesa ima i koliko ideja E, to nam daje jedan kritičan pogled na ovo privatno tržište. Mi trebamo imati pošteno osiguranje e, za potrošače kako bismo izbjegli siromaštvo. E, imamo iskustva u nedavnoj povijesti, imamo financijsku krizu Eh, recimo u SAD-u je to došlo, dovelo do katastrofalnih posljedica za eh, umirovljenike. Eh, ne trebamo ići ni tamo. U Njemačkoj je, imamo jednu mirovinu, jednu rentu. Ona je međutim loše prošla. Gospodin Bišnjar će možda govoriti protiv toga. Mm, ne, ne E, e, ova, ovaj sustav nije bio dovoljan da, koji je Njemačka uvela da se e, izjednače mirovine. neki umirovljenici zaista žive ispod linije siromaštva u Njemačkoj. Imamo jednu studiju komisije koja pokazuje da uveđanje PEPA će E, dovesti 7 milijardi eura u privatne e, osigurateljske fondove. A to će onda drugim e, instrumentima oduzeti likvidnost. Gospođo Fili, kakve prednosti vidite kakve prednosti vidite na području zaštite potrošača? Mm. naspram drugih e, e, opcija. Imamo dva pitanja. Prvo je bilo za bijesa Bišlera. Hvala lijepa. Ne znamo odakle imate ovih sedam milijardi. E, osobno vjerujem da ako govorimo o nekoliko godina, onda ćemo imati neizbježno manje svote novca. Ne znam odakle ste izvukli ovu cifru od 7 milijardi e, eura ušteda. Ovakvo rješenje za mirovine ne, se neće prikupiti novce preko noći. Ovakovi proizvodi trebaju vremena da se razviju, mm, da uđu na tržište. E, potrošači ih moraju shvatiti i prihvatiti. Možemo očekivati da srednjeročno gledano e, će to dati dobro, dobro rješenje dodatno rješenje za već postojeće sustave, mirovinske sustave. Ne očekujemo da će, e, ćemo vući za to novce iz postojećih mirovinskih sustava. E, nećemo imati e, tu konkurenciju sa postojećim nacionalnim proizvodima. Imali smo i pitanje za anofili. E, ne znam da li komisija hoće e, reagirati na ovu cifru od 7 milijardi. Kao što sam rekla u, prezentaciji, PEP nije čarobni štabić da, koji bi mogao popuniti praznine u mirovinskom sustavu on je samo dodatak. On će povećati konkurenciju u trećem stupu i dati će pristup e, proizvodima pristup proizvodima koji sada, do sada nisu bili dostupni potrošačima. Evo, e, e, evo imate jednu minutu, 700 milijardi je spomenuto. Hvala, Hvala. lijepa. Hvala što ste postavili ovo pitanje. ti, taj broj proizlazi iz naše studije utjecaja, dakle koji prati prijedlog, te bih tu razjasnila neke stvari. Kao što ste istaknuli, PEP se neće isključivo baviti ovom razlikom u mirovinama, on će zapravo evo, na neki način pripomoći da se ove razlike smanji. Mislimo na sve one potrošače koji će time biti obuhvaćeni. Održali smo javne konzultacije, obuhvatili više od 500 građana koji su se osobno u to uključili. Oni su izradili čitav niz komentara kada je riječ o ponudama u sustavu. Tu su naveli koji su problemi sa postojećim proizvodima. To je, na primjer, nedostatak transparentnosti kada je, su u pitanju naknade i troškovi. mi smo upravo htjeli odgovoriti na to što su oni istaknuli i tražili dodatni proizvod koji će se građani dobrovoljno uključivati. To će omogućiti onima koji danas nemaju pravo na osobno mirovinski proizvod ili strukovni, da dobiju taj pristup. Naprimjer, kod samozapošljavanja, ti ljudi danas ne mogu plaćivati dakle, u strukovni mirovinski fond, oni će dobiti tu mogućnost. Tu su pitanja kao što je nejednakost među spolovima, dakle imamo slučaj majki koje prekidaju karijeru na nekoliko godina da bi se brinule o djeci, ne mogu plaćivati u mirovinski sustav, a trebale bi moći u slučaju PEPA. To smo izradili na osnovu podataka sa tržištu, e, dakle tehnička, to je bila i uključena tehnička asistencija od strane Jorpe. Imamo dakle došlo do iznosa od 2100 milijardi Imamo dakle tržište za osobne mirovinske proizvode koje je fragmentirano, želimo za to otvoriti kompletno otvoreno tržište. Želimo tu povećati broj dakle, pružatelja usluga koji će moći razviti ovaj proizvod. Dakle, bit će, nadamo se, više boljih proizvoda, jer ćemo povećati konkurenciju na tom tržištu. Ljudi koji nemaju pristup dovoljnom broju proizvoda moći će dati svoj doprinos u PEP. Nadamo se da će naići na komercijalnu ponudu koja će omogućiti onima sa nižim dohodkom da daju svoj doprinos sa malim iznosima svakog mjesta. Tu su i porezne olakšice, ali to će biti prepušteno državama članicama. Moći će se dakle povećati razine osobnih mirovina. Mi smo evo izračunali da bi to moglo doći do dakle, ovog rasta mirovina koji sam malo čas spomenula. Uh, let's move to next. Hvala, evo znači sad znamo više. Zastupnik Aneman se iz NF-a, izvolite. Ma, ma een kleine vraag. Ik zal voor aan, Hvala. Imam pitanje za profesora Van Mertena. Treći mirovinski stup. primjerice u Belgiji bio bi znači, podređen zakonima tržišne utakmice. Dobivale bi se porezne olakšice za te uplate, dakle u sustavu PEPA. To bi, bio, to bi dakle bila neka vrsta komplementarnog stupa koji bi se dodavao drugom stupu, ali na taj način bi se izgubila sredstva dakle, koja bi se trebala dobiti iz prvog stupa, odnosno iz eh, sustava državne mirovine. Ja e, samo da nešto pojasnim. Nisam htio, kritizirati dobre elemente koje nalazimo u direktivi 2. Trebalo bi olakšati dakle, trgovanje irp ima dakle, prekogranično. Ne vidim, dakle, u ovom trenutku prednosti ove direktive o IORP-u 2. Dakle, vaše pitanje je vezano uz utjecaj PEPA na porezni režim u drugom stupu, ako sam dobro razumio. Dakle, oduzimaju se sredstva koja su na raspolaganju, kaže zastupnik. Ha, da i ne. Ja uvijek tako odgovaram. Dakako, da, u nizozemskoj imamo sustav u kojem možete uplaćivati u treći mirovinski stup. U tom slučaju je odgovor da, međutim druge zemlje članice nemaju tu mogućnost na primjer u Belgiji ne znam kako to funkcionira i ovaj, dakle, kompenzacijski sloj bi možda mogli uvesti na europskoj razini. I onda da, to će utjecati na porezne režime u prvom i drugom stupu. Imamo zemlje članice u kojima se taj sustav ne primjenjuje. Dakle, u tom slučaju PEP mm, smatram ne bi imao utjecaja na porezni režim. Hvala, ovo su bili izvjestitelji u Sjeni. Imamo dva odbora koja daju svoje mišljenje. Želi li izvjestitelj iz odbora za zapošljavanje postaviti pitanje? Izvolite. Äh, äh, äh, Hvala. Hvala odboru Ekon što je organizirala ovaj susret. Za mene ovo izvješće promatram iz sa nekog drugog stajališta. Ja radim za odbor za zapošljavanje, imam svoj e, mandat e, i za mene je PEP jedna jasna integracija koja se ne bi smjela miješati sa drugim stupom, a kamoli sa prvim. Zato mogu pozdraviti prijedlog komisije. Nadam se da, će, da zainteresirani sektor neće ovdje vidjeti samo probleme, već i moguća rješenja, jer bi ovakav proizvod mogao doista biti jako zanimljiv na evropskoj razini. Dakle, pravi evropski proizvod. I znamo što građani misle o Europskoj uniji. I najbolje bi bilo razvijati dakle, ovaj proizvod na način da on postane uspjeh za Europsku uniju prije sljedećih izbora. To govorim u svrhu političkog marketinga. Ovdje su stvari jasne, transparentne. Ovdje ćemo se baviti ciljanim e, skupinama. Ovdje je predstavnica komisije već spomenula neke, dakle samostalne djelatnosti, žene, ja bih ovdje dodao i roditelje koji žele darovati ovaj proizvod svojoj djeci. Dakle, ukoliko ulažete u ovaj proizvod 50 eura, za nekoliko desetljeća to će postati sjajan proizvod. Jednom kada mladi stupe na tržište rada, onda će to biti upravo taj uspjeh koji silno želi Europska unija. Ja ću zato podržati ovaj ovaj prijedlog i nadam se da će i odbor Ekon e, ciljati upravo na to. Vidim u izvjestiteljici jako jednu sposobnu kolegicu. A ja ću sa svoje strane dati svoj doprinos. Hvala ovdje Brigit Kolenlange u ime odbora IMKO. Izvolite. Äh, Hvala odboru Ekon što je organizirao ovaj susret. On je jako zanimljiv eh, i u idućem razdoblju ćemo morati međutim riješiti čitav niz teškoća. Tu je primjerice problem zaštite potrošača, dakle to je nešto što bi trebalo uzeti u obzir. PEP e, će zasigurno biti proizvod bolji od nekih drugih koji su na tržištu ukoliko potrošač bude na licu mjesta znao što se događa s njegovim doprinosima. Koliko to usporedimo sa nekim nacionalnim proizvodima, pa vidimo da to nije uvijek slučaj. Na evropskoj razini stvari će se dodatno zakomplicirati. govorimo o Belgiji, Nizozemskoj, Njemačkoj, tu nema nikakvih problema kada govorimo o doprinosima, ali kada promijenite sjedište, odete u neku drugu zemlju, možda ćete se susreti sa teškoćama. U dob za mirovinu je u Njemačkoj 67, u Francuskoj 65, koji će onda porezni sustav važiti u 28 zemalja članica. Nemamo niti usporedive porezne sustave, Imamo čak s primjer da sustav akumulacije biva oslobođen poreza. Kako stoga izraditi ovaj jedan odjeljak koji će važiti u čitavoj Europi? Koja je ovdje dob za odlazak u mirovinu koja se uzima u obzir? Što je ono što će prevladati? To je čitav niz pitanja na koje se moraju pronaći odgovor uz pomoć stručnjaka komisije. Želimo dobar, transparentan proizvod za potrošače. Potrošač mora dobiti na raspolaganje informacije, potom troškovi ne smiju biti preveliki jer u suprotnosti se neće uštedjeti. Moramo ponuditi učinkovit proizvod, mislim da je to sjajna ideja. Dobra je ideja Pepa, ali u pitanju je da zapravo način na koji će se on realizirati. Hvala vam na izjavama. Nema nikog ko se javio za slobodno javljanje za riječ. Ima. Zastupite Berez, izvolite. Euh, euh, Hvala. Ovo je tek prva razmjena mišljenja. Da kako, mislim da će nas to okupirati neko vrijeme s obzirom na to da je sama inicijativa ambiciozna. Ispričavam se govornicima čije izlaganja nisam čula, ali htjela bih nešto reći vezano uz porezni režim. Dakle, zapravo svaki puta kada nemamo posla sa profesionalnim akterima na financijskom tržištu i kada pokušavamo razviti neki prekogranični proizvod, nailazimo na pitanje poreznog sustava. Dakle, odnosno poreznog sustava koji bi bio adekvatan da se riješi to pitanje. Što se tiče prenosivosti, prenosivosti gospodin Van Merten je rekao da ovaj prijedlog rješava pitanje prenosivosti, ali ja se ne mogu s time složiti. Meni se čini da se zapravo ta problematika odgađa. Ovdje se nudi jedan proizvod, e, ali se ne rješava pitanje prenosivosti postojećeg kapitala. Dakle, e, mislim da to ne omogućuje stvarnu prenosivost dosadašnje akumulirane štednje a, tako da bih vas molila ako možete nešto detaljnije reći o tome. I zatim što se tiče ove druge opcije, odnosno opcije, defaultne opcije, koliko sam shvatila, uglavnom se slažemo s time, ali bih eh, htjela ipak eh, postaviti pitanje koje je upućeno svim našim stručnjacima i zanima me da li oni misle da je to stvarni mirovinski proizvod i Dakle, ukoliko je to slučaj, onda bi ova defaultna opcija trebala biti e, štedni proizvod, a ne kapitalni proizvod. Osim toga, moramo imati jamstvo osim e, nominalnog povrata na ulaganje, ako želimo da taj proizvod bude atraktivan za štediše. Evo, bit će još i drugih tema. Ovo su samo neka pitanja na kojima želim inzistirati. Imam još jedno pitanje koje se tiče EIOPE. S obzirom da je nekolicina govornika govorila o EIOPI, htjela bih samo provjeriti sljedeće. Dakle, trenutna reforma EIOPE koja je na stolu, Mislite li da je to dovoljno ili da bi trebalo dodatno osnažiti EOP-u? E Hvala, imamo desetak minuta do kraja ovog saslušanja. Zamolio bih e, naše goste za posljednje izjave. Možete odgovoriti na ova pitanja koja smo sada čuli. Onda ćemo zamoliti Sofi da da zaključak. Započnimo sa obrnutim redoslijedom, dakle doktor Ramans, izvolite. Hvala. Slažem se da bi proizvod trebalo definirati kao mirovinski proizvod. S obzirom na različite režime u državama članicama, mislim da je važno da se to kaže, dakle, u informacijama o ovom proizvodu. Mislim da Europa može pomoći, dakle, kada je riječ kod potrebe transparentnosti. E, ja ću vas prekinuti, ali ugašen je mikrofon. Dozvolimo gostima da odgovore, kaže predsjedatelj. Gospođa Fili, izvolite. Da odgovorim gospođi Beres vezano defaultnu opciju i vezano izlazak iz e, proizvoda. Dakle, potrošači moraju imati mogućnost izbora, postoje velike razlike od države do države. U nekim e, zemljama se radi o mogućnosti, dakle, izlaska uz preuzimanje kapitalne štednje, e, mislimo da potrošači moraju imati mogućnosti izbora. E, zatim što se tiče e, ove reforme, mi mislimo da zaštita potrošača nije dovoljno uzeta u obzir. Dakle, govorimo o EIOPI. Hvala, profesor Van vezano uz odjeljke. Dakle, prenosivost, to nije idealno. Neće sve riješiti. Ali ovo je dosta pametan pristup, nije savršen, ali prenosivost će riješiti neke teškoće. E, e, e bi po meni bio još i bolji. I s tim bih završio. Hvala. Bernagujon, izvolite. Pa neću ponavljati ono što su rekli kolege, dakle, predstavnici udruga potrošača. Ali mislim da je prerano da se bavimo tim pitanjima. Nadam se da ćemo pronaći dobro rješenje koje se neće nametati državama članicama, a kojim će se omogućiti dakle, bolja prenosivost za koju smatram da je ključne važnosti za ovaj projekt. Hvala lijepo, gospodin Tobias Buhler. Hvala, evo, složili smo se da je porezna politika, a ključno pitanje, nemamo tu sada gotovo rješenje, ali konstruktivno ćemo, ćemo surađivati sa svima i kada govorimo o Europi opet se vraćamo dakle pitanju odjeljaka to je da kako spada u nadležnosti država članica koliko tražite e, paneuropski proizvod e, i uz odgovarajući porezni režim, onda bi IORP e trebao tu odgovoriti tim potrebama. Hvala lijepo, vratimo se izvjestiteljici. Sofin Tavel, izvolite. Hvala, zahvaljujem svim panelistima i kolegama koji su e, dali svoje komentare. Ja neću sada davati izjave o pravcu kojem razmišljam, jer znam da će se inače s mjesta pojaviti kolege koji će se razljutiti ili će to izazvati paniku. E, mislim da će biti još konzultacije, to će sve skupa dovesti do jednog radnog dokumenta koji ću onda moći predočiti u siječnju ali imam samo nekoliko kratkih e, napomena. Kao prvo e, kolegi iz GUE-a gospodin Šedevan, e, shvaćam, shvaćam što želite reći, ali bih htjela naglasiti da ovdje govorimo o jednom dopunskom sustavu i ukoliko je javni servis neadekvatan u nekoj državi članici, to nema veze sa Europskom unijom, to ima veze sa propustom e, na razini države članice. Dakle, mora, ovo mora biti jedan komplementarni sustav koji služi kao nadopuna postojećem sustavu. Dakle, to nije samo e, područje koje je u nadležnosti država članica, nego one imaju dužnost i odgovornost da to uspostave. Dakle, to se također odnosi na pitanje gospodina Anemansa i nekih drugih kolega. Da, znam da postoji zabrinutost u nekim državama članicama. Bilo bi smiješno kada bismo e, uspostavili sustav koji bi e, utjecao negativno ili čak ugrozio postojeći e, sustav mirovinskog osiguranja. Mi to ne želimo učiniti to nam nije cilj. Vjerujem da mnogi pažljivo i budno prate e, ovaj fail, tako da sam e, sigurna da će netko na to ukazati. Dakle, ovaj sustav mora biti komplementaran, ali moramo prepoznati činjenicu da postoji praznina u mirovinskom sustavu. U nekim e, državama članicama je mirovinski sustav vrlo solidan, primjerice kod nas u Nizozemskoj, ali da kako i taj sustav se mora prilagođavati e, promjenama u društvu, demografskim trendovima, financijskim tržištima i promjenama na tržištu rada. Tako da će i taj sustav sigurno e, biti predmet reforme. Dakle, to bi bilo što se tiče tog, e, te rupe u mirovinskom sustavu. Ja shvaćam ovo što je rečeno, i mislim da nije fair da žene dobivaju niže mirovine i da moraju štedjeti više kako bi mogle ostvariti pravo na mirovinu. Što se tiče poreznog režima, to će sigurno biti jedno vrlo delikatno pitanje i kompleksno. Mislim da je komisija mudro odlučila da to ne uredi kroz uredbu, nego preporuke jer mislim da bi bilo iluzorno misliti da ćemo dobiti, e, postići jednoglasnost, čak niti konsenzus. Mislim da bismo u odboru Ekon mogli razgovarati o tome na koji način dodatno razraditi ove preporuke komisije i možda bismo mogli doći do neke preporuke koja bi omogućila e, državama članicama da uđu u postupak harmonizacije. Možda, možda bi to bio, mogao biti jedan od mogućih pravaca djelovanja. Što se tiče pitanja općenito e, kako sustav treba izgledati, on e, mora biti atraktivan i važno je da potrošači imaju povjerenja budući da je to nešto novo, ljudima je to nepoznato i mislim da će ljudi na to gledati sa određenim nepovjerenjem i to je ono što moramo prevladati. Osim toga, sustav mora biti atraktivan i za pružatelje usluga jer u prostornom poslovnom ne postoji poslovni model na koji se možemo osloniti. Što se tiče pitanja odjeljaka, moramo i za to pronaći rješenje jer prijedlog komisije da pružatelji usluga moraju imati odjeljke u svim državama članicama tijekom pet godina nije realan prijedlog, moramo pronaći neko drugo rješenje jer kod manjih, jer bismo na taj način manje regionalne pružatelje usluga stavili u nepovoljniji položaj. Dakle, i OPA tu isto tako može odigrati svoju ulogu. Što se tiče ERP-a, u mojoj zemlji je to vrlo osjetljivo pitanje, kao što je rekao gospodin Anemans. Dakle, ako sustav sa EIRP-ima dobro funkcionira, onda to ne smijemo ugroziti, jer e, EIRP-i su... E, ne znam je li radikalno rješenje da se njih isključi dobro. Mislim da nam trebaju rješenja koja neće imati odraza na postojeći nacionalni sustav. E, možda možemo imati neku zasebnu kategoriju erp a Gospodin Ulemans je spomenuo, mislim da je to bio on, je spomenuo distribuciju kroz neke druge pravne instrumente, dakle to je opcija. U svakom slučaju ja sam vrlo otvorena za sugestije i mislim da ću se konzultirati sa velikim brojem e, dionika e, u sljedećih nekoliko tjedana i e, nadam se da vam moći predstaviti svoj radni dokument u siječnju. Hvala i vama. Dakle, mislim da je ovo izvješće u dobrim rukama. Zahvaljujem svim izvjestiteljima, izvjestiteljima u sjeni i ostalim sudionicima. Imat ćemo razmjenu mišljenja 11. Eh, siječnja, predstavljanje nacrta 21. 22. drugog, 22. Eh, ožujka rok za predlaganje amadmana, 23. 24. razmatranje Madmana i eh, u lipnju ćemo imati glasovanje na odboru Ekon. Hvala vam još jedanput, zahvaljujem i našim uzvanicima i sada odmah prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda.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 Please, uh, molim vas da sjednete kako bismo počeli sa drugom tem točkom našeg popodnevnog sastanka. Uh, oni koji žele nastaviti raspravu o PEP-u, uh, učinite to, ali izađite. counseling in the room. So there uh, just Miss Sanders just start. And let's see who else. Starbat is there. I think I saw him before. Okay. So next point is uh, directive to empower... Sljedeća točka dnevnog reda je direktiva za osnaživanje tijela država članica da osiguraju dobro funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Molim vas, ako ne želite sudjelovati u ovoj raspravi, napustite dvoranu da bismo mi mogli nastaviti s radom. Imamo više od 250 amandmana. Ovaj prijedlog jamči minimalne standarde jamstva vezano uz inspekciju poslovnih prostora te vezano uz uzajamnu pomoć za osnaživanje nacionalnih e, tijela da postignu puni potencijal. Različiti izvjestitelji u sjeni su rekli da kod primjene istih pravila o zabrani trustova nacionalna tijela moraju imati adekvatne instrumente što bi trebalo zajamčiti uspostavu e, istinskog e, prostora za jamčenje tržišnog natjecanja. U međuvremenu radna skupina u vijeću razmatra zakonodavni prijedlog. Estonsko predsjedništvo je krenulo s time i to će se vjerojatno nastaviti pod bugarskim predsjedništvom kako bi se postiglo zajedničko stavište u trećem tromjesečju sljedeće godine. Iz tog razloga izvjestitelj predlaže da se ovo odgodi na e, kraj, e, za kraj veljače, dakle da se odgodi glasovanje nacrtu izvješća kako bismo imali više vremena da radimo na kompromisnim amandmanima. Najprije će riječ uzeti izvjestitelj, odnosno Mr. Sander koji ga danas mijenja. Imamo pet minuta za izvjestitelja, pet minuta za izvjestitelj u sjeni, možda spontano navljenje za riječ i na kraju pet minuta za opću upravu kom. Hvala lijepo, drage kolege. Prije svega želim e, se ispričati u ime izvjestitelja Andrasa Švaba ko, koji nažalost nije mogao nazočiti današnjem sastanku e, zbog problema u rasporedu. Iz tog razloga me zamolio da vam pročitam sljedeće. Izvjestitelj zahvaljuje izvjestiteljima u sjeni i svim ostalim kolegama koji su predložili amandmane i dali značajan doprinos pregovorima u parlamentu Gospodin Švab vjeruje da su amandmani dobra osnova za konstruktivnu suradnju i znalaženje kompromisa. Velik broj amandmana ide u istom pravcu, tako da bi se brzo e, trebalo moći doći do kompromisa, barem što se tiče nekih članaka. Trenutno e, su u izradi prvi kompromisi e, i izvjestitelji u sjeni će ih uskoro dobiti. Kako e, danas ne bismo ulazili u detalje, izvjestitelj e, želi istaknuti samo nekoliko pitanja. Kao prvo, izvjestitelj sa zadovoljstvom primjećuje da se svi klubovi slažu s time da minimalni standardi i minimalne zaštitne mjere trebaju biti uspostavljena kako bi se osigurala bolja provedba e, pravila o zaštiti e, tržišnog natjecanja u Europskoj uniji. Iz tog razloga nadležna nacionalna tijela moraju imati na raspolaganju instrumente za učinkovitu provedbu zajedničkih pravila o tržišnom natjecanju. Što se tiče zaštitnih mjera, članak treći na izlaganju nacrta izvješća izvjestitelj je rekao da vjeruje da dodatne ovlasti u provedbi trebaju biti popraćene većim postupovnim jamstvima tako da se upućivanje na temelju Eh, o povelju o temeljnim pravima Europske unije i općeg prava Europske unije eh, smatra nedostatnim. Iz tog razloga sugerira da se ključna eh, zaštitna zaštitne mjere primjenjuju na članak 101. i 102. ugovora Europskoj uniji. Izvjestitelju je drago da se ostali kolege slažu sa njegovom sugestijom te da su predložili slične amandmane. Što se tiče članka 11. Izvjestitelj pozdravlja činjenicu da postoji dogovor kada je riječ o odlukama o prihvaćanju obveza Nacionalna tijela moraju imati djelotvorna sredstva za ponovno pokretanje postupaka, posebno u slučajevima u kojima je došlo do bitne promjene činjenica na kojima se temeljila odluka, a u kojima su poduzetnici djelovali suprotno svojim obvezama. Maksimalni iznos novčane kazne, članak 14. Dakle, što se tiče e, predviđenog maksimalnog iznosa novčane kazne, postoje različita mišljenja. Izvjestitelj e, snažno vjeruje da u praksi sve države članice već predviđaju 10% od relevantnih prihoda kao maksimalni iznos novčane kazne a osim toga nadležna tijela primjenjuju e, članak 101 i 102 ugovora o Europskoj uniji. A komisija smatra da e, treba imati zajednički maksimalni iznos što bi ne samo omogućilo uniformni pristup nego i sustav koji je predvidiviji. Dakle, maksimalni iznos od 10% ne bi bio neproporcionalan s obzirom na e, nezakonitu dobit stečenu poduzeću. E, Andras Schwab također sa zadovoljstvom bilježi da postoje neki amandmani koji se tiču programa e, dakle pokajnika E, što omogućuje suradnju sa e, tijelima nadležnima za tržišno natjecanje. Osim toga, razlike između tih programa pokajnika među državama članicama moraju se smanjiti tako da e, sva nacionalna tijela mogu dati imunitet i mogu dati izuzeće od izricanja novčane kazne u istim uvjetima E, izvjestitelj se raduje dobroj suradnji sa izvjestiteljima u Sjeni u sljedećih nekoliko tjedana. I također želi prenijeti sljedeću poruku. E, dakle, htio bih vas informirati da zbog informatičkih problema e, ćemo imati odgađanje roka za amandmane i to na e, i taj rok će sada biti 22. veljače. Hvala vam lijepo. Hvala vam što ste zamijenili izvjestitelja. Hvala lijepa gospodine. E, zbog e, srušenog sustava i te parlamenta Nismo imali sastanka e, izvjestitelja u sjeni o amandmanima. Imamo konstruktivan pristup izvjestitelja kojem zahvaljujemo. E, veselimo se budućoj suradnji. Podcrtavam još jednom e, ono što sam već naglašavao u prethodnim debatama – moramo pojasniti da nezavisnost e, nacionalnih tijela mora biti zagarantirana ne samo e, propisima e, koji ne dozvoljavaju da se šefovi miču zbog političkih razloga već i drugim garancijama sve treba biti zasnovano na profesionalnim vještinama, iskustvima i nezavisnim donošenju odluka. Moramo osigurati da poticanje tih tijela mora se povezati sa e, podesnim financiranjem. E, ne možemo se sve bazirati samo na kaznama, moramo e, koristiti i proračunska sredstva sa relevantnim kontrolama kako bi se sprečilo zloupotreba javnog novca. Podcrtava da trebamo imati više transparentnosti. novinari, građani moramo pristup informacijama, moramo jamčiti da Europski parlament može eh, eh, raspravljati o djelatnosti nacionalnih tijela moramo također imati sve tehnološke e, instrumente za rad nacionalnih nadležnih tijela kako bismo imali tu tehnološku pozadinu moramo e, osigurati ispunjavanje obveza e, problemi dostupnosti i e, vlasništva se opet javljaju. E, imamo i probleme e, relevantnog prometa. Mi nismo suglasni sa promjenama koje predlaže izvjestitelj sa ovim zadnjim elementom. Gospodin Starbati za EKR. Naš klub se slaže sa eh, gospodinom Švabom. Ovo je vrlo važno izvješće. Eh, imamo mogućnosti kontrole. Mm, mm, to ide u dobrom smjeru kako je važan taj izvještaj eh, kod prošlog saslušanja smo imali mm, prisutnost predstavnika kartela. E, izvještaj komisije je dobar, smatra naš klub i e, nemamo zamjerki. E, za razliku od izvjestitelja EKR ne smatra da je izvještaj dobar okvir za Mm, e, e, reguliramo ovlasti e, nadležnih tijela. To je pitanje subsidijarnosti. Mm, ne možemo u to zadirati. Mi također smatramo da visina kazni E, ne može biti određivana od strane e, e, komisije. Moramo se koncentrirati na total worldwide turnover nasuprot relevant turnover. O tome treba raspravljati. Nacionalna tijela za tržišno natjecanje moraju biti snažnija to naglašavaju i korporacije e, proračuni moraju biti e, tako oblikovini da ta autonomija bude zaštićena i garantirana još jedna stvar e, za, koja je važna za EKR Državna poduzeća e, moraju također biti podložna e, propisima o tržišnom natjecanju, jednako kao i privatna e, poduzeća jer državna poduzeća imaju velik utjecaj na tržišno natjecanje pa se moraju onda pokoravati propisima E, nezavisno od proizvoda i palete proizvoda proizvoda e, e, to mora važiti i za mala i srednja poduzeća kazne i sankcije ne smiju biti takove kako da oslabe tržišno natjecanje Nadamo se da će izvjestitelj doći do dobrog rezultata u suradnji sa klubovima. Hvala lijepa za Alde. Peter Ježek je izvjestitelj u sjeni. On je ovdje. Hoće li netko govoriti u njegovo ime? E, Gospodin Lober Spermeo za GUE. Slažemo se, se sa idejom e, komisije za zajednički e, okvir e, za nacionalna tijela za državno natjecanje. Mi imamo rezerve o politici tržišnog natjecanja kad se forsira privatizacija sektora E, instrumenti su važni kako bi e, se suzbilo zloupotrebljavanje od strane velikih korporacija. E, Zahvaljamo izvjestitelju što je uzeo u obzir amandmane koje koji nalažu izvještavanje nacionalnih tijela o, zloupotrebama na internom tržištu sankcije koje se nameću na osnovi e, e, globalnih e, dohodaka i cifri o tome to treba osnažiti manipulacije na području knjigovodstva i obračuna korporacija to treba spriječiti E, e, to e, kazne moraju iznositi 12% od prometa, a ne 10%. Primjena načela proporcionalnosti to garantira u svim slučajevima da će se sankcije omogućiti međutim i nastavak proizvodnje Moramo također e, gledati i na neovisnost e, nadležnih tijela. E, ona revolving doors se ne mogu stvarati u najmanje dvije godine. Na taj način suzbijamo korupciju jer korporacije time ugrožavaju našu demokraciju. Hvala. Hvala. U e, sve, gotovo sve je rečeno. A sa amandmanima imamo sada vrlo dobar tekst. E, nadam se da ćemo naći kompromis. I mi smo zato da Eh, se garantira i osnaži neovisnost eh, nacionalnih eh, tijela za tržišno natjecanje. Mm, to se tiče i osoblja, vodstva i tih tijela, na to ne smije utjecati politika. Niti kod odlučivanja, niti kod imenovanja osoblja transparentnost. Mi smo mišljenja e, da trebamo imati godišnja izvješća o aktivnostima tih tijela, o njihovim proračunima i financiranja. E, moramo imati i više transparentnosti kod sukoba interesa. E, to se mora moći provesti na razini Europske unije. Mm, još nešto što bih htio pocrtati, mm, a mi ćemo dati tu jedan amandman. E, e, kompenzacija odšteta i plaćanja. Odšteta se daje kad se e, krše pravila tržišnog natjecanja. One se daju građanima ali to ne e, ukida potrebu kažnjavanja tih e, e, kršitelja odšteta i kazne moraju biti dvije kategorije i zato moramo imati vrlo jasne propise. Hvala lijepa. Ne vidim Babaru Kapl i od dnf a prije no što e, dadem riječ e, komisiji, gospodin Santima riječ, evo, u, u Catch postupku. Hvala, predsjedniče. Naglasak na transparentnosti je e, vrlo potreban. Treba međutim naglasiti da nadležna tijela moraju jasno znati da konkurencija mora biti ne, e, instrument e, koji će biti jednak za sve, jednak aršin za sve. E, moramo imati prilagodbu nacionalnim stvarnostima. Po meni je to jako važno. Ako imamo propise o tržišnom natjecanju koji su jednaki za sve države članice, a bez prilagodbi s nacionalnim, regionalnim uvjetima to jednostavno neće funkcionirati. To će dovesti do problema. E, nedosljednosti i e, neravnoteže. Osnovna stvar koju moramo imati na umu je sljedeća. Kad govorimo o nadležnim tijelima, moramo govoriti o europskim instrumentima koji će E, ostvariti naše politike. Ali ne možemo imati jednake mjere za sve, jednake uvjete za sve, jer to je jednostavno nerealno, ali važna je pri tome naravno transparentnost. Hvala na ovome, ne vidim nikog drugog koji želi uzeti riječ, pa ću dati riječ komisiji. Izvolite. Dobar dan svima. Vrlo mi je drago što sam ovdje kako bi govorila u ime komisije. E, velika zahvala svima. Jako cijenimo napore Europskog parlamenta i Ekona e, kako bi ovaj e, dokument napredovao. Cijenimo što ste uložili toliko vremena i tako pažljivo analizirali ovaj prijedlog a mi smo taj prijedlog također vrlo pažljivo pripremali u suradnji sa nacionalnim e, partnerima. E, nekoliko točaka koje ste spomenuli. E, nekoliko riječi o temeljnim pravima. Potpuno se slažemo o važnosti garantiranja temeljnih prava E, e, jedna riječ opreza kad se radi o specifičnim detaljima e, za, zajedni, zaštita veza između odvjetnika i klijenta. Tu imamo nacionalne sustave. Oni se razlikuju od države članice do države članice. Tu treba biti oprezan kad se radi o važnosti e, revolving doors, e, okretnim vratima, ako ako neko ode od e, nadležnog tijela za, za konkurenciju do odvjetničke tvrtke pa radi na istom slučaju sa dva tijela tu također treba biti e, oprezan, ne smijemo previše detaljno e, regulirati jer ne možemo primijeniti isti aršin na sve. E, sukob interesa, što je razumni rok u kojem ne može raditi na istom slučaju za ove dvije strane i ukratko e, pristup dokazima i to je danas spomenuto ovdje. Treba naglasiti da je važno da nacionalna tijela za e, tržišno natjecanje imaju sve dostupne dokaze. Zašto je e, riječ dostupan tako važna? Imamo cloud storage, to je nacionalna tijela moraju imati pristup tim informacijama. I na kraju, prije ono što završim, maksimalni iznos kazne i relevantni promet kad se radi o poglavlju kazni komisija je odstranila sve prepreke koje se e, nalaze u nacionalnim pravnim sustavima koji sprečavaju nacionalna tijela da nameću e, kazne. Cilj ovog dijela prijedloga nije usklađivanje već e, ukidanje prepreka. Stoga nismo željeli uskladiti maksimalni iznos kazni već e, smo željeli omogućati nacionalnim tijelima da idu i dalje ako žele. E, želi smo o, kad, e, osigurati da kad izračunavamo 10% da se uzme u, u obzir svjetski promet E, to trebaju nadležna nacionalna tijela kako bi e, nametali e, kazne koje su primjerene. Ako nema drugih javljanja za riječ, hvala vam na ovoj raspravi. raspravi. 27. veljače će imam, imati glasanje u Ekonu a ne znam kad ćemo imati e, glasanje na plenarnom zasjedanju. Sada ćemo prekinuti naš sastanak na 15 minuta. E, oprostite. E, možete li ponoviti? Trebali ste biti ovdje na početku. Dva, dvije minute pitanje, tri minute odgovori. I ljudi očekuju da će E, nisam e, bila odsutna na početku. E, bunim se. Niste mi dozvolili raspravu sa stručnjacima. Vi ste rekli da imamo vremensko ograničenje, sad moramo prekinuti. Naravno, teško je odrediti vrijeme. Vi ste predsjedatelj, ali evo, ja nisam dobila pravo glasa, a sada e, prekidamo sastanak. E, sada prekidamo sastanak na 15 minuta. Hvala Hvala Ajde.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

Uh, Dobar dan, kolege. Pozdravljam Margarete Vestager, našu povjerenicu za konkurentnost. Hvala vam što ste došli eh, danas na ovaj drugi strukturirani dijalog u 2017. Razmjena mišljenja, dakle, sa članovima odbora. To daje dakle, povjerenici mogućnost da nam predstavi najnoviji razvoj situacije vezano uz istrage dakle, njezine glavne uprave. Naročito kada je riječ o digitalnoj ekonomiji i sektoru bankarstva. Dakle, za nas relevantne teme. Hvala vam što ste danas ovdje s nama. Hvala na suradnji, na vašoj aktivnosti koju poduzimate kao povjerenica. Izvolite, Margareta, imate riječ. Well, uh, me Hvala vam što ste me ponovo pozvali kod vas i hvala vam na toploj dobrodošlici. Prije svega hvala izvjestitelju Ramonu Tremosi i izvjestiteljima u Sjeni i u njihovoj potpori našim politikama, dakle za jačanje konkurentnosti. Dobro je što se svi slažemo da te politike funkcioniraju, kada se dobro provode, onda mogu značiti veliku razliku za naše građane. Kada su tržišta otvorena, onda tvrtke mogu, odnosno građani mogu vidjeti tvrtke kako predstavljaju proizvode, inovativne ideje, različite kvalitete, kako omogućavaju bolji izbor. Nešto što smatram jako pozitivnim jest e, što je dokazano da snažno djelovanje u slučaju kršenja propisa o konkurentnosti daje, e, povećava povjerenje građana u Europsku uniju i način na koji naše društvo funkcionira. Spomenula bih nekoliko područja koja bi vas mogla s tim u vezi zanimati, dakle slučaj Google, što radimo vezano uz ljekove, potom banke, rad u području poreza, te što radimo u slučaju spajanja tvrtki. Uh, in uh, Dakle, prvo slučaj Google. Dakle, u srpnju smo donijeli prvu ovakvu odluku, bila riječ o Google shopping usluzi. Dakle, otkrili smo da je tražilica Google išla na ruku rezultatima koje se tiču Google shoppinga u odnosu na dakle, slične pružatelje usluga. Riječ je bila o zloporabi Google-ove dominantne pozicije na, tržištu tražilica, jer smo nametnuli kaznu, odnosno izrekli kaznu od 2,4 milijarde eura i sada Google mora zajamčiti da postupa prema Google shoppingu na jednak način kao prema konkurentima kada slaže listu dakle, u tražilici. Google je predložio rješenja za postizanje ovog cilja i mi to pažljivo nadziremo zajedno sa skupinom stručnjaka. E, do njih smo došli na koncu jednog javnog natječaja. Oni dolaze iz tvrtke Mavens i već s njima doista izvrsno surađujemo po ovom pitanju. Međutim, ovo nije kraj ove priče. Mi nastavljamo sa svojim slučajevima vezano uz sustav Androida i sustav platforme AdSense koju Google koristi za prodaju oglasa. Ova dva slučaja su apsolutni prioritet. Tržišta moraju biti otvorena i pravedna, to ne samo u digitalnoj ekonomiji, već općenito na svakom tržištu, dakle online i offline. Također, kada se građani razbole, kada su im potrebni lijekovi, i tada se moramo osigurati da dobiju lijekove koji su im potrebni. Pa to je old school eh, tržište, ali je također novo i vrlo složeno tržište. U mm, svibnju smo otvorili slučaj zbog zloporabe dominantnog položaja protiv farmaceutske tvrtke Aspen. Oni prodaju pet lijekova koji se koriste u liječenju eh, raka. Međutim, nametnuli su rast cijena od nekoliko stotina posto dakle, za ove proizvode. U rujnu prošle godine talijansko tijelo za nadzor tržišne utakmice je otkrilo da su te cijene na talijanskom tržištu pretjerane, da nisu opravdane. i slučaj koji smo otvorili dakle, u Svibnju pokriva sve europske zemlje osim Italije. Ovo je naš prvi slučaj koji se bavi rastom cijena, odnosno neopravdanim cijenama u farmaceutskoj industriji. Mi se ovime bavimo do vrlo u detalja, zato što je riječ o e, jako važnom slučaju, važan je i za nas, zato što je potrebna ravnoteža između ulaganja u inovaciju i potrebe da se ostvari određeni povrat sredstava, ali također i da na tržištu predstavite e, proizvod koji ima prihvatljivu cijenu. Još jedan osvrt vezano uz banke. Donijeli smo jednu odluku o kojoj se dosta raspravljalo. Mm, imali smo više slučajeva. Mi se u svakom slučaju mm, moramo uzeti dakle u obzir kontekst u kojem banka djeluje i u zavisnosti o svakom tom kontekstu zakonodavac je predvidio određeni set pravila. Dakle, ukoliko banka nije održiva, onda je na Europskoj središnjoj banci jedinstvenom nadzornom mehanizmu da proglase da će ona najvjerojatnije propasti ukoliko se o tome radi. Potom jedinstveni odbor dakle, za sanaciju može odlučiti da, to jest, da jest ili nije u javnom interesu spasiti tu banku. Ukoliko to nije slučaj, a to se dogodilo, to se dogodilo sa dvije Veneto banke. Pravila bankovne unije određuju da se u ovom slučaju banke trebaju likvidirati u skladu sa nacionalnim zakonima o nesolventnosti. To je ono što se dogodilo. Mi smo E, odobrili likvidacijsku pomoć da se ublaži dakle propast ovih banaka kada je riječ o lokalnom gospodarstvu. Riječ je bilo o, riječ je bio o bailinu i smanjili smo dakle ovdje količinu državne pomoći koja je bila potrebna. Nadalje, od ključne važnosti je da banke imaju na raspolaganju dovoljno zaliha da se mogu nositi sa financijskim teškoćama kako bi se izbjeglo posezanje za državnom pomoći. Nešto od onoga što utječe na povjerenje građana u nas i u ekonomiju povezano je sa pitanjem oporezivanja. Najnovije vezano za to područje jesu novosti, odnosno nove informacije koje smo dobili iz ovih takozvanih rajskih dokumenata. Tu su se razotkrile porezni dogovori raznih tvrtki u pojedinim državama članicama. Kao što je slučaj sa prethodnim curenjima podataka, mi se bavimo ovim dokumentima podrobno i učavamo. Također, ukoliko e, bude razloga za zabrinutost, mi ćemo otvoriti dodatne istrage koje na osnovu ovih novih podataka. E, naš rad vezan uz fiskalnu državnu pomoć se nastavlja. Prošlog mjeseca smo naredili Luksemburgu da povrati 250 milijuna eura poreza od Amazona, dakle riječ je o neplaćenom porezu. Nažalost, Morali smo odvesti Irsku na sud kako bi povratili ovu, ove olakšice, porezne olakšice koje su dali kompaniji Apple. Morali smo djelovati u toj situaciji, od nas to očekuju građani, zato što se to do, taj povrat sredstava dogodio u slučajima Fiata, Starbucksa i tako dalje. Novac je po, se vratio, riječ o 35 tvrtki, morali smo jednostavno to poduzeti. Pa tu smo donijeli već svoje odluke, svakodnevno dolaze novi slučajevi. Prije dva tjedna smo otvorili postupak vezan uz davanje državne pomoći protiv Ujedinje Kraljevine. Tamošnja pravila za strane tvrtke osmišljena su tako da se bore protiv izbjegavanja plaćanja poreza. I to je očito dobra stvar, ali čini se da postoje preferencijalni tretmani prema nekim tvrtkama i to jednostavno nije tretman koji je namijenjen svim tvrtkama. To znači da su pred nama još neki izazovi, da još nismo dovršili svoj posao, da moramo učiniti više. I to se ne može učiniti samo provođenjem pravila o državnoj pomoći. Potrebno je zakonodavstvo koje će pokriti cijelu Europsku uniju. Znate koliko je to prioritet komisije i Pjera Moskovisija. Dakle, on želi promijeniti u tom smislu naše zakonodavstvo. Jedno pitanje kojim se bavimo jest eh, kako iskoristiti prednosti globalizacije. Ona donosi mogućnosti, ali i opasnosti. Neke od inicijativa koje zajedno poduzimamo imaju e, za cilj da se ove mogućnosti iz globalizacije distribuiraju. Nije istina da globalizacija ide na ruku svim građanima, što više. Koliko se njome ne upravlja, ona služi nekima, a šteti drugima. Mi ćemo morati učiniti tu e, najbolje što možemo. Također moramo omogućiti evropskim tvrtkama da se natječu na globalnom tržištu. Zato što mislim da imamo ono što je potrebno. Imamo jako puno startupova u Europi. To su sjajni umovi, sjajne škole, inteligentni istraživači, oni se financiraju javnim novcem, privatnim novcem. Imamo dobru poslovnu klimu, dobru predvidljivu administraciju, dobru infrastrukturu. Sada to moramo na najbolji način iskoristiti. Dakle, najbolji način iskoristiti sve ove prednosti koje imamo, ovaj kontekst, koji bi se stvorili radna mjesta, prilike, dakle, da ljudi izgrade život. Ali to ne možemo činiti na način da, na način da dajemo poseban povlašteni tretman nekim tvrtkama, a drugima ne. To znači izgraditi odgovarajuće uvjete na tržištu za sve, za velike i za male tvrtke. U tom smislu možemo osnažiti svoje građane i upravo pravila koja se tiču tržišne utakmice ovdje mogu pomoći. Ova, ovi propisi osnažuju građane zato što tvrtke moraju poštovati pravila i ukoliko ja ne složim dobro svoje Klijente, oni će otići drugamo, naći će nekog drugog. A to ne znači da mislim da trebamo decentralizirati ova tijela, dakle koja se bave ovim nadzorom provođenja propisa. S tim u vezi želim reći nekoliko riječi o nadzoru, dakle spajanja tvrtki. To ne znači spriječiti tvrtke da postanu velike. U Europi možete biti veliki, možete biti uspješni. I ova veličina može biti dobra stvar i za potrošača koliko vam to omogući da budete učinkoviti i smanjite troškove više inovirate, držite cijene na niskoj razini. Međutim, kada radimo na ovim slučajevima, što se događa. Kada se tvrtke postanu veće, onda ono radi, ono radi za sve, ne samo za ove e, tvrtke koje su u ekspanziji. I zato globalizacija mijenja način na koji mi radimo. Više od 60% naših odluka koje se tiču spajanja tiče se globalnog tržišta. I to je nešto što se evo, razvija unatrag 15 godina, što je imalo veliku važnost. Nije riječ samo u trendu, gdje je riječ o svakom pojedinačnom slučaju. Kao što znate, bavimo se svim sektorima, radimo tekuću čokoladu, cement, kavu, prekrcaj na brodovima, sve što dođe do našeg ureda. Moramo se osigurati da tržište služi potrošača, dakle da služi konkurentnosti. I ovo je od ključne važnosti. Moramo razumjeti neke specifičnosti. Pogledamo cement. Riječ je o nečemu što se prevozi po najvišim cijenama. I nekad nema smisla spoređivati proizvođače koji su međusobno jako udaljeni, jer oni koji su daleko nikad neće biti učinkoviti konkurentni, konkurenti upravo zbog ovih troškova prijevoza. Zato moramo dobro razumjeti tržište. Unazad deset e, godina mi smo se pozabavili sa više od tisuće ovakvih slučajeva spajanja e, tvrtke i blokirali smo samo sedam. A razlog tome je što su se u većini slučajeva pronašla rješenja. I to rješenja koje su omogućila da se nastavi sa spajanjem, a da se istovremeno zadrži konkurentnost na tržištu. Mnoga su spajanja odobrena, ona su e, stvorila svojevrsne evropske šampione, prvake, imamo slučaj Simensa i Gameze, koji su sada svjetski lider u proizvodnji vjetroturbina, Danone i White Wave, to je dakle su snažna imena u području pića, napitaka i mliječne industrije. Međutim, kada pogledamo bolje detalje vidimo koliko Europa brzo može utjecati na oblikovanje globalizacije. Naše su tvrtke prisutne na globalnom tržištu. To također znači da možemo imati oboje, možemo imati uspješne velike europske tvrtke koje se natječu na globalnom tržištu, a istovremeno možemo imati tržišnu konkurenciju u Europi, tržište je otvoreno za sve koje daje priliku svima da se natječu. Mislim da u tome uspjevamo, u tome nismo sami, radimo sa nacionalnim e, tijelima koje igraju također izuzetno važnu ulogu. Zbog toga bih na kraju htjela čestitati na dobrom napretku koji ste postignuli u prijedlogu ECN+, kojim se želi dati ovlasti dakle, nacionalnim tijelima koje obavljaju izuzetno važan posao za sve države članice i sve građane. Zahvalna sam na vašoj suradnji. Iako sam zadovoljna prema poštovanju koje ste ukazali nacionalnim tijelima za regulaciju tržišta, bez, vas, bez njih to tržište nikad ne bi bilo isto. I to je doista meni jako važno, osjećam da je važno i vama. I tu mi se ogleda činjenica da kada mi, kada u slučaju, da kada tržište ne funkcionira dobro, da su upravo mi ti koji služe građanima. Hvala vam. Hvala, ovo je doista bilo vrlo impresivno i mislim da jasno pokazuje u kojoj mjeri je politika zaštite tržišnog natjecanja u središtu jedinstvenog tržišta. Mislim da ne možemo odvojiti funkcioniranje jedinstvenog tržišta od kvalitetne politike zaštite tržišnog natjecanja koja ima zapravo dvojaku funkciju, a to je osnaživanje građana i njihovu pomirbu sa procesima globalizacije, a s druge strane ih omogućava, im omogućava da u nekim područjima oblikuju te procese globalizacije ovo je jedno središnje područje, e, jedan od najsnažnijih alata Europske unije, da kako jedinstveno tržište nije dovoljno, ali kažem trenutno je to jedan od naših e, najjačih aduta. I zato parlament iskazuje svoju potporu jednoj kvalitetnoj politici zaštite tržišnog natjecanja da kako mi smo također odlučni učinkovito raditi na prijedlogu SM+, i nadam se da ćemo e, imati glasovanje u veljači. The first speaker is our competition working. Dakle, kao prvo imamo radnu skupinu za zaštitu tržišnog natjecanja. Gospodin Hvala lijepa predsjedniče, e, gospođo povjerenice kao e, predsjednik radne skupine za tržišno natjecanje. E, zahvaljujem se svima e, koji su s nama surađivali. Govorit ću o dvije stvari. OECD je u jednom radnom dokumentu govorila o algoritmima i e, e, suradnji collusion utjecaj algoritma e, je dakle tema algoritmi kod dinamičkog određivanja cijena gdje se cijene proizvoda prilagođuju tržištu E, e, tu se uzima u obzir i cijene e, konkurencije recimo govorimo o cijenama aviokarata vidimo kako se te cijene razvijaju postavlja se pitanje a kad se dva ili više algoritama E, kad oni međusobno djeluju to nema veze više sa interesima potrošača e, e, tu se onda radi o interesima kartela govorili ste i o jednoj točki koja nas je uvijek zanimala širenje širenje Facebooka i Whatsapp tu smo imali javne konzultacije za cijeli digitalni sektor e, ocjenjivanje vrijednosti podataka i e, zaštita o tome se govori uh, uh, Prije svega želim zahvaliti mi isto tako cijenimo našu suradnju. Nama je to pomoglo u našem zadatku, dakle da dobijemo vaše očitovanje, tako da to u svakom slučaju cijenimo. Mislim da je ovo dobar trenutak da malo detaljnije porazgovaramo o tome e, kako gledamo na te tehnologije, self-learning i e, algoritme. E, dakle, mislim da algoritme treba pod navodnicima školovati prije nego što ih se pusti na tržište. An example. Uh, an experiment set up. Uh, dakle, kod te tehnologije samostalnog učenja e, imate recimo ring za sa Hrvačima i isto tako je bio paralelno s time su bila dva robota. Međutim, nakon velikog broja pokušaja i pogrešaka, ti virtualni roboti su ne samo naučili kako hodati, nego su naučili i taktike i udarce iz sumo hrvanja. premda nikada nisu vidjeli sumohrvače. Dakle, to vam je e, tek e, dio onoga što možemo očekivati vezano uz te tehnologije samostalnog učenja i ne može se reći da je to da je za to odgovoran algoritam. Mi smo odgovorni za algoritme koje puštamo u opticaj. Dakle, moramo znati gdje su granice i kakve upute dajemo algoritmu, e, primjerice kod dinamičkog formiranja cijena, e, u slučaju da je cilj e, dakle nadzor nad tržištem. Jer postoji onaj e, tradicionalni pristup, dakle postoji razlika između toga kada formirate cijenu vi na nekoj benzinskoj postaji u odnosu na konkurente, a razlika je kada se to radi na dinamičan način u okvirima europskog pa i svjetskog tržišta. Dakle, smatram da je to također nešto što bismo trebali učiniti sada, a u ostalom time se bavi i OECD, što je samo još jedan znak važnosti tog fenomena. E, dakle, mi se sada pripremamo za prvi slučaj e, big data. Uh, very uh, fortunate that did that E, mi smo pritom odradili analizu e, kod spanja Whatsappa i Facebooka da pokušamo vidjeti što ako se spoje ti podaci, iako su oni tvrdili da do toga neće doći. Mi smo izradili analizu i pokazalo se da to nije prepreka za ostale koji žele ući na to tržište. Dakle, to je zapravo ključni kriterij podaci koje ima neka tvrtka koja ulazi, koja se spas drugom, e, ne, dakle pitanje u kojem trenutku to može postati prepreka za e, nove e, igrače. Francuska agencija za zaštitu tržišnog natjecanja je zatražila od energetske tvrtke da podijele svoje podatke. Oni su imali jednu bazu podataka klijenata i to je činjenica da konkurenti to nisu imali je postalo preprekom za ulazak na tržište. Tako da su podaci u svakom slučaju mogu biti izvor inovacija, prepreka za tržišno natjecanje i to je svakako nešto što, e, za što se mi pripremamo. Sant. Hvala Alfred Sant. Hvala pravila Europske unije o državnim potporama u eh, zrakoplovstvu trebali dakle tržišnih eh, državnih potpora je jedno važno područje, međutim to je područje subvencija, isto tako i radničkih pitanja utjecaj razlika najevidentniji je eh, kod dakle EU kod dakle europskih zrakoplovnih tvrtki Lufthansa tvrdi da su izgubili trećinu tržišta od 2005. Eh, eh, dakle, kakvi su planovi za budućnost? Kakvi su mogući profili? Dakle, zatim dalje, što se tiče zrakoplovstva, prošli mjesec smo čuli da će Lufthansa kupiti više od polovice Air Berlina nakon što su oni zatražili eh, postupak nesolventnosti u osmom mjesecu, a Reiner to zove zavjerom, teorijom zavjere. Dakle, ostali se žale da bi to spajanje moglo narušiti tržišni položaj Lufthansa i Star Alliance-a. Je li komisija u mogućnosti dati detaljne informacije o postupku koji se primjenjuje u analizi tog slučaja? to je vrlo važno tržište ne samo za industriju nego i za građane. jer razvoj e, zrakoplovstva e, u posljednjih 12 godina je značajno promijenilo e, način života mnogih ljudi. Ljudi mogu putovati mnogo dalje nego što je to prije bilo moguće. Kad sam ja bila djeta, djete, mi smo povremeno išli zrakoplovom, ali mislim da bi danas moja djeca bila razočarana kada bi znala da možemo ići samo na kraće destinacije. Uh, Moja kolegica uh, Violeta Bulč uh, se aktivno bavi pitanjem dakle prijevoznika jer ono što nas brine su subvencije nekih prijevoznika izvan Europe. Ona se bavi upravo tim slučajevima Vijeće je dalo mandat e, Kataru i Ujedinjenim Arapskim Emiratima koji imaju e, velike zrakoplovne tvrtke da se ispregovaraju sporazumi što bi trebalo povećati stupanj transparentnosti e, na tom tržištu. Mi isto tako vodimo računa o bilateralnim sporazumima o uslugama u zračnom prometu. A što se tiče spajanja i tu se također bavimo zrakoplovnim tvrtkama. Kada je riječ o spajanju Lufthansa i Air Berlina, mi e, vrlo pažljivo analiziramo ta tržišta, budući da vidimo da ima dosta preklapanja. Unutar Njemačke postoji opasnost od značajnog ograničenja tržišnog natjecanja i to na više ruta, na velikom broju ruta, što dovodi e, do mogućnosti povećanja cijena i pada kvalitete usluga. Air Berlin nije više na tržištu, njihovi su zrakoplovi prizemljeni, uh, uh, tako da to mijenja način na koji se definiraju cijene Dakle, mi da kako ne možemo definirati cijene u komisiji, ali vidimo da je došlo do reakcije da je tržište odreagiralo. E, dakle, kada dođe do toga da neke rute više ne postoji da su avioni na zemlji, a ne u zraku. Dakle, e, da bi se nastavili letovi, mi smo u ranoj fazi dali omogućili izuzetak od našeg postupka neki zrakoplovi Air Berlina već su letjeli na rutama Lufthansa, tako da smo im omogućili da to nastave činiti i zato smo izdali taj e, izuzetak. Naša obveza nadalje da vidimo što bi se dogodilo, e, što bi se moglo dogoditi ukoliko dođe do spanja. Tako da na nekim rutama više nema konkurencije E, mi imamo vrlo, stroge vremenske rokove. Mislim da je to inače pozitivno za putnike i e, rok je početkom prosinca, dakle početkom prosinca ćemo to morati detaljno analizirati. Case Winburn. Hvala, hvala povjerenice. Mislim da mi svi cijenimo ovaj eh, dijalog, cijenimo vaše iskrene odgovore. Zahvalni smo za to. Htjela bih govoriti o jedan osjetljivu temu. Jučer je bio ovdje predsjednik Dragi. Postavili su pitanje o akcijama ESB-a eh, u nedavnoj prošlosti. Eh, izgleda da da CSPP e, omogućava ESB da e, e, direktno kupuje euro nominirane obveznice. Sada su akumulirali 92 milijarde eura takovim prihvatljivim obveznicima E, ima li to utjecaja na e, konkurenciju na druge koji bi također željeli kupovati te obveznice e, izgleda da ono što smo čuli iz odgovora Marija Drage imamo dokaze da CSPP je koristila velikim poduzećima i korporacijama biti ću advokatus diaboli da je li ESB eh, eh, e izuzet od eh, propisa za tržišno natjecanje? Ne krši li i Središnja banka ta, te propise? imamo ovdje je li opravdano da ESB e, izabire e, neke obveznice? E, oni su jako selektivni u onome što kupuju. Biti ću sasvim otvorena s vama. Ne znam odgovor na vaše pitanje. ESB nije e, poduzeće u, smislu našeg zakonodavstva. To je institucija, e, jedna posebna institucija koja ima svoja vlastita pravila. Ona nije izravno e, u našem fokusu. Ne znam što bi bio dobar odgovor E, shvaćam e, e, vaše razmišljanja i probleme, ali ne znam kakav bi bio pristup u svjetlu zakona o tržišnom natjecanju kad se radi o tim toj kupnji obveznica. Ne znam koje su smjernice ESB-a o onome što kupuju i što ne kupuju. Ja ću o tome razmisliti, istražiti to i e, dati vam odgovor, ali za sada nisam za to kvalificirana. Hvala lijepa, hvala lijepa na ovim odgovora. Govorimo o obveznicama, e, obveznicama korporacija mm, e, i ulaganju to naravno e, također e, ulaze propisi o tržišnom natjecanju. Gospodin Tremoza ima riječ. Hvala lijepa. Dobar dan, e, povjerenice Vestager. Dobrodošli u naš parlament. I hvala vam. mi podupiremo ovu akciju protiv Amazona i Apple-a. E, trebamo osigurati e, pravedno natjecanje. E, imam pitanje o, sljedećem. U našem izvještaju ćete vidjeti da se mnogi kolege brinu zbog E, natjecanju u, u zrakoplovstvu. 44 e, e, člana ovog odbora mi smo poslali jedno pismo prošlog lipnja tražili smo od ESBA transparentnost koje središnje banke imaju pomažu koje E, zrakoplovne kompanije. Dobili smo jedan popis. Imate taj popis od srpnja. E, otkrili smo, na primjer, da Središnja banka Irske e, kupuje dug Ryanaira. Ne, ne, znam koji su tu interesi. Mislim da to narušava propise fer tržišnog natjecanja E, Italija pomaže Italiju, državnom pomoć, ali e, banko, e, talijanska središnja banka nije kupila dug te zrakoplovne kompanije. Ne želimo da ova narušavanja tržišnog natjecanja u našem izvještaju kažemo ne ne, sviđa nam se što se događa sa Alitalijom, eh, Lufthansom i tako dalje, ali s druge strane trebamo proučavati te probleme. Moramo biti aktivni u našim izvješćima o tržišnom natjecanju. Mm. Što se tiče Google-a, eh, brzina i već ste iskoristili i više Molim, imate još 10 sekundi. E, da li moramo uravnotežiti brzinu istraživanja tih slučajeva, ali moramo i braniti pravo na obranu tih e, kompanija. E, o Kini ste rekli da imamo nekoliko slučajeva koje treba istražiti. Možete li nešto o tome reći? Što se tiče šopinga, e, e, čuo sam da Google nije zadovoljan rezultatima istrage. Uh, uh, Kao odgovor na pitanje o ECD-u, Treba imati na umu da vlade mogu, ulagati po tržišnim uvjetima i dok to poštuju to nije državna pomoć. Koji su uvjeti tržišta? Imali smo niz slučajeva gdje je vlada došla i e, vlada je rekla želimo tu i tu investirati. E, recite nam hoće li se to smatrati državnom pomoći. Koji puta ti slučajevi postaju jako složeni. market terms nije e, dva ili tri posto ako je to rizik onda kamata mora biti mnogo viša i to se može dogoditi prema tome tu imamo raznih elemenata koje treba uzeti u obzir e, kad vlade kupuju obveznice tu i tamo e, to ovisi o tome kako se to radi ja za sada nemam kvalificiran odgovor. Antitrustovska pravila. I tu imamo asimetriju. Kad e, radimo kontrolu spajanju, imamo zajedničke interese što se tiče tajminga. Imamo različite motive, to je jasno. Kompanija želi spajanje, a mi želimo da to spajanje ne naruši konkurenciju Moramo raditi brzo, e, a poduzeće žele surađivati kako bi se, e, kako bi došlo i to što prije do spajanja. Asimetrija dolazi onda ako imamo istrage kartela. Tu stranke nisu e, tako sretne kad ih tražimo da surađuju. E, e, to može e, tajni kartel može dobiti onda veliku kaznu govorimo o milijardama eura pa one ne žele oni ne žele surađivati s nama a mi moramo brzo reagirati to nije jednako kao kad radimo postupak spajanja zato je škakljivo e, raditi s rokovima. A od ključne je važno, važnosti da e, budemo promptni i da imamo e, da moramo dozvoliti poduzećima da se brane, ali moramo ubrzati istrage istraživanja. To radimo u svim fazama postupaka E, pristup dokumentima mora biti olakšan. E, ako dobijemo prigovor, onda oni moraju vidjeti dokaze. To moramo brzo obraditi i onda je cijeli postupak mnogo jednostavniji koji puta je to izazov za naš proračun jer moramo imati dovoljno alat, te alata, moramo imati ljude koji su za to kvalificirani, e, moramo imati nove tehnologije, pa moramo investirati u te alate kako bismo e, ubrzali istragu. E, recimo kod googlea Eh, imali smo 5,2 eh, terabajta podataka. To treba savladati. Eh, naravno, to je bio visoki prioritet, ali moramo imati i rokove. Sredstva uložena u tehnologiju su dobro uložena sredstva E, e, ja sam se sastala sa predstavnicima google e, saslušala njihove argumente. Mi nismo u kuli od slonovače, nismo donijeli odluku da li je Google suklada našim propisima. Mi gledamo kako on funkcionira za to koristimo tehničke eksperte, e, govorimo sa dionicima na tržištu i e, sa našim vlastitim osobljem. Evo, i tako dolazimo do rezultata. Ana Lopez Permeho ima riječ. Hvala lijepa, gospođo Vekstager. Hvala što ste došli ovamo i što e, razgovarate s parlamentom. Fokusirat ću se na dvije teme o kojima često govorim, a poljoprivreda i energetika. E, poljoprivreda u e, tijekom posljednjih nekoliko godina, zahvaljujući tome što je parlament vršio pritisak, E, imali smo praćenje cijena u poljoprivredi i e, e, lanac opskrbe. Međutim, još uvijek vidimo sve veće dokaze da se manipulira poljoprivrednim tržištem recimo na području sjemena i pesticida na kraju dana proizvođači i poljoprivrednici e, e, nemaju zaštitu. Da li radite u komisiji na nekim propisima o tome kako bi se natjecanje e, u poljoprivredi bilo pošteno i jednako za sve države članice. Trebamo li izuzeća u ZPP-u kako bi poljoprivrednici imali zagarantirani dohodak? Možete li nam nešto reći o, o e, istražnom odboru za Monsanto? S jedne strane e, politika konkurencije mm, e, odlučuje da retroaktivno eliminira mm, poticaje za obnovivu energiju mada su neki potrošači e, došli do toga da su se odluke suda e, poništile. Imamo nuklearni moratorij, plaćanja za plin. E, to pomaže velikim privatnim operaterima. Imamo sve više dokaza da da tržište e, energentima nije onako otvoreno kako bi trebalo biti. Ovo su vrlo važna područja e, jer se tiču svakodnevnog života. E, kad radite kavu i mlijeko, koristite poljoprivredu, a zato trebate i energente. Tu imamo niz inicijativa koje trebaju omogućiti snaženje e, proizvodnog elementa u lancu. Mislim da će to funkcionirati. Kad se e, radi o usjevima, o maslinovom ulju i tako dalje, proizvođači se mogu ujediniti u prodajnim organizacijama, ne monopolima. E, I onda imaju jaču poziciju u lancu. E, I moramo im omogućiti to funkcioniranje. E, to funkcionira dobro za proizvođače u mnogim zemljama. To smo vidjeli o pitanju zajamčenog dohotka to je e, pitanje poljoprivredne reforme. Komisija e, priprema e, elemente za raspravu. Kolega Hogan će biti nadležan za to i o tome će raspravljati s vama. Sada smo usred postupka kontrole spajanja u slučaju Monsanto. To ne mijenja e, to da e, e, poljoprivrednici trebaju izbor, izbor pesticida, izbor cijena i tako dalje. Trebamo i konkurenciju u inovacijama. Trebamo bolje sjeme, bolje E, pesticide, pesticidi koji manje štete okolištu, poljoprivrednicima, potrošačima. Moramo omogućiti poljoprivrednicama da rade svoj posao. Nismo još završili s tim zadatkom. E, govorimo o spajanju. Što god se dogodilo, e, imat ćemo opća pravila za zaštitu poljoprivrednika i potrošača kad govorimo o pesticidima i sjemenu i njihovoj kombinaciji. Također istražujemo ako vidimo da postoje probleme sa cijenim, cijenama. Veliki proizvođači narušavaju konkurenciju to nastojimo sprečiti. Vidimo da koji puta e, da trebamo uskočiti kako bi e, poljoprivrednici iz različitih zemalja mogli plasirati svoje proizvode. E, imali smo pred nekoliko godina situaciju da u Francuskoj se moglo imati samo francuske proizvode na policama. Važno je da ne dozvolimo neku vrstu rata e, e, za to koje ćemo proizvode imati na e, policama jer možemo imati odmazdu. Ako moj proizvod ne može biti na tvojim policama onda ćemo imati i obratno neću ni ja tvoj proizvod imati na svojim policama. Što se tiče energetike o tome bismo mogli imati dugu raspravu kako razviti tržište energenata. Sada smo u tranziciji. E, ta tranzicija može dugo trajati jer imamo nasljeđe. Nasljeđe e, e, nuklearki ugljena, a situacija u državama članicama je jako različita proizvodnja energije u nizu država članica. Tu imamo e, stvarne rizike e, blackouta, dakle e, pomanjkanje struje, kad smo istraživali sektor mehanizam kapaciteta sada imamo taj mehanizam koji će se uključiti u tržište. To je e, privremeni aranžman, e, on mora biti otvoren za sudjelovanje, prekogranično sudjelovanje. E, potražnja mora biti uzeta u obzir, morate dozvoliti i novim dionicima da sudjeluju u tom mehanizmu. Na tome radimo Ovaj e, prekogranični element je e, važan. Ako želimo energetsku uniju, onda je prekogranična suradnja važna. Mehanizmi kapaciteta e, se razlikuju, oni odražavaju činjenicu da imamo različite energetske mikseve u državama članicama. Ti su aranžmani privremeni, mogu se mijenjati oni se baziraju na dokazanoj potrebi promjena. Neke tehnologije naravno želimo izbaciti postepeno. Moramo imati e, takovu proizvodnju energenata koja će ispuniti ciljeve koje smo si postavili. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Ja sam bristanska zastupnica. E, e, ja e, se jako zanimam, zanimao me govor Mišela Barnija o o jedinstvenom tržištu britanska poduzeća će naravno imati sasvim drugačiji položaj što nije iznenađenje. Gospodin Barnier je pojasnio e, neće biti ambicioznog partnerstva bez zajedničkih osnova e, poštene konkurencije, sigurnosti hrane, socijalnih i okolišnih standarda. E, radi se o društvenim izborima, radi se o sigurnosti hrane, o financijskoj stabilnosti. S time se svi vi ste lansirali jedno e, istraživanje o, poreznim izuzećima u Europskoj uniji. E, e, Britanija je već prekršila te propise, ima nepoštenu poreznu politiku. Ta istraživanja istrage se moraju nastaviti prije Brexita Možete li nam reći što će komisija poduzeti e, na području e, ovog dubokog i sveobuhvatnog odnosa koji želi Tereza May i Britanija. Imam li pravo kad e, kažem da će mnoga područja pod kontrolom Velike Britanije biti na popusu poreznih oaza. E, hoćemo li napredovati e, na području poštivanja poreznih zakona od strane Ujedinjene kraljevine? Well, as, as you said, Kao što ste rekli, ja se s vama neće ne složiti. Da, za nas je ono što bar kaže jednostavno pitanje zdravog razuma. Jednaka pravila za sve znači jednaka pravila za sve. I to je dvosmjerna ulica. To se odnosi za i na tvrtke iz Ujedinjene kraljevine, dakle govorimo o nelojalnoj konkurenciji pre u odnosu na tvrtke iz ostatka Europe. Dakle, pragmatično govoreći, to je u interesu svih, dakle imati jednaka pravila za sve. I to stoji u zaključcima vijeća iz travnja, da je to mandat koji imamo kada riječ o pregovorima o sporazumu o Brexitu. Mi smo pokrenuli ovu istragu vezanu uz izuzeća u financijskom sustavu, zato što smo smatrali da se nešto mora poduzeti. Naravno da je to sada paradoks. Jedan dobar zakonodavni tekst koji ima dobru svrhu, ima ovu, ovo izuzeća u sebi. To je ono na čemu smo osnovali svoj rad, započeli sa predistražnim radnjama, tu smo se zabrinuli. Hoćemo li uspjeti dovršiti ovaj slučaj? To je kratak vremenski rok. Ja se nadam da ćemo uspjeti to dovršiti prije Brexita, ali vidjet ćemo. Hoćemo li moći biti tako brzi? ne znam što će se dogoditi sa ovom crnom listom poreznih oaza. Znam da kolega Moskovici radi jako intenzivno kako bi se to završilo, kako bi se objavila ova crna lista prije Božića. Ja konkretno ne znam kako napreduje rad na tom pitanju, pa vam ne mogu pomoći. Yes, Mr. Anemans. Well, I'll speak Dutch if you Hvala lijepa, ja ću govoriti nizozemski. Eh, eh, Imam jedno pitanje za vas vezano uz takozvane rajske dokumente. U novinama Parizijan 11. studenog smo mogli pročitati vaš intervju u kojem eh, stoji za mene je ovaj skandal neka vrsta elektrošoka Nadam se da će se pokrenuti stvari. Ovo će biti e, gorivo koje će ubrzati postupak donošenja odluka vijeća. U Belgiji se mnogo govorilo o ovim rajskim dokumentima i čini se da belgijska država i porezna uprava da su bili suvlasnici offshore tvrtke na britanskom otočju dakle na Djevičanskim otocima, pa me zanima znate li za taj slučaj, je li to na vašem radaru, mm, je li to sada prilika da se nešto učini, kako ćete ubrzati eventualno stvari u vijeću ili kod belgijske države da donese odluku da odgovori na ovo što ste vi nazvali elektrošokom, dakle koji je to doista je bio i za belgijske građane. Dakle, kako u obzir sve ono što se do poduzeli na ovom planu. It is, uh, uh, to... Prerano je. Hoćemo li otvoriti konkretne slučajeve? Mi sada pregledavamo informacije koje proizlaze iz rajskih dokumenata, koliko tu bude razloga za zabrinutost, onda ćemo otvoriti nove slučajeve. A kada koristim ove, kada sam ovako otvorena, smatram da je to važno, da je važno za građane, da vide da sve te tvrtke moraju plaćati poreze, ne većina. Većina ljudi radi za neku tvrtku. Vide kako nacionalne tvrtke, dakle kako se moraju boriti za mjesto na tržištu, kad kada se moraju boriti protiv ovih multinacionalnih kompanija, a onda vide da su se one na neki način organizirale na način da im se <laughs> minimizira trošak poreza. A to je jako važno pitanje, dakle, pitanje pravila, pitanje tržišnog natjecanja, ali pitanje socijalnog ugovora, poslovanja u jednom društvu, onda tu su vam potrebne infrastrukture, ceste, potrebni su vam potrošači, klijenti, a društvo. Treba moći ulagati u svu tu infrastrukturu, obrazovanje, zdravstvo i tako dalje. Zato vi morate davati svoj doprinos u toj državi u kojoj poslujete. Mi ćemo obaviti svoj dio posla, vidjeti nisam siguran da li ste dobili moje točno pitanje. Belgijska vlada je sudionik u tom poreznom aranžmanu, dakle tog ulaganja na djevičanskim otocima i građani Belgije su strašno ljuti zbog toga, a Belgija je dio veća. Trebalo bi pozvati na red. To je bilo moje pitanje. I'm, I'm, I'm behind you for all the rest in, ja. the, Panama, in, in the, in the uh, Paradise Papers. Okay, but then... Dakle, to je bilo moje pitanje. To, to the beginning, because it is too early to say. Prerano je, dakle, da bih bilo što rekla. Što god budemo napravili, učinit ćemo to nakon što podrobno proučimo dokumente. Svi imaju pravo na sumnju. Dakle, moramo biti vrlo oprezni. Jednako je vezano i uz ovaj slučaj. Ali tome je raspravljano u belgijskom parlamentu dokazano da je to istina, kaže zastupnik, zastupnik eh, Hayes. Eh, Hvala. Još jednom dobrodošli, povjerenice. Postavio bih jedno pitanje važno za moju izbornu jedinicu. Dakle, skandal sa irskim bankama i tamošnjim stambenim kreditima. Mnogi irski građani su morali pristati na više kamatne stope iz izgubili su hipoteku. Dakle, je li tu zabilježen kartel, ovo je nepoštena dakle, praksa, je li došlo do distorzije na irskom tržištu, a dakle nisu tu mogli sudjelovati drugi pružatelji usluga. 25. listopada sam pisao vašoj glavnoj upravi Poslao sam žalbu, poslao sam primjer dvaju australskih banaka, slučajeva u kojima je vaša služba djelovala, bavili su se kamatnim stopama derivata. Zahvalan sam na odgovorima koje sam primio, tamo se spomenjuju jako ozbiljne tvrdnje. Vi dakle nastavljate nadzirati tamošnju situaciju, ali kažete da je ovo povezano sa Irskom i da bi tamošnje tijelo za nadzor tržišnog natjecanja da bi se trebalo pozabaviti ovim slučajem. Je li to odgovarajući postupak? Riječ je o bankama koje su dio bankovne unije i eh, vaša glavna uprava je sudjelovala u postupku odobrenja za rekapitalizaciju. Što vi tražite? Govorite novi dokazi, jesu li to zviždači, trebaju na koji način vam dostaviti nove informacije, jer ovo ovaj je doista izuzetno važan skandal. Moramo otkriti istinu, trebamo se pozabaviti tržišnim natjecanjem u tom smislu. vi tu imate nadležnost nešto pokrenuti. Kao što sam rekla, to su stvari koje mi jako ozbiljno shvaćamo. To utječe na živote obitelji, dakle na njihove hipoteke, kako troše svoj novac, troše li ga na kredit ili na nešto drugo. Često je to trošak otplate kredita nešto što značajno utječe na prihode obitelji. I opet se nalazimo, dakle, evo, u srcu svakodnevnog života građana. Nevažna dimenzija našeg rada je odrediti dakle, da najbolje pozicionirano tijelo odradi istragu. Ovo nije pitanje dobre volje. To je pitanje tko će ovo najbolje obaviti na najučinkovatiji način i najbrže. E mi sada gledamo tržište koje je dakle pod utjecajem ovih događaja. nije riječ samo međunarodnim igračima, već učinku na tržište. kada pogledate hipoteke, onda to tržište različito u Europi, različite tradicije, zakonodavstvo, mm, to definira kako to tržište hipoteka funkcionira. Dakle, kao prvi odgovor vama, važno je raditi sa Irskom agencijom za e, nadzor dakle, tržišnog natjecanja, zaštitu tržišnog natjecanja. Oni moraju imati izravan pristup informacijama koje su važne za ovaj slučaj. Također je važno da postoji netko ko negdje sjedi, <laughs> ko kaže ovo što se dogodilo nije u redu i htio bih na to upozoriti. Ne znam ima li irska vlast e, taj instrument, ali svi mogu koristiti i alat koji stoji na raspolaganju na strani komisije, dakle za zviždače. Možete nam anonimno možete anonimno komunicirati sa glavnom upravom komp. Dakle, ljudi nam tu mogu reći, aha, ovo sam primijetio, ovo su dokazi koje prilažem i to može biti početak istrage. Dakle, da li s naše strane ili od strane nacionalnog tijela dakle, koje radi na tržištu koje je zahvaćeno ovim problemom. Mi ćemo nastaviti nadzirati dakle, to tržište jer je ovo financijsko tržište od strašne važnosti za nas nakon financijske krize. Mi smo tu donijeli neke zakore da se izmijeni situacija, da se postupa sa više opreza, a možda dosadnije sada raditi u takvom kontekstu. Ali zato nastavljamo sa vođenjem ovih slučajevima, sa ovim eh, pokretanjem novih slučajeva, ali i nadziremo situaciju. Dakle, koliko znate ikoga da ima neku informaciju kada je riječ o narušavanju tržišnog natjecanja, neka nam se obrati na ovaj ili onaj način i mi se, mi se možemo sačuvati te podatke, dakle oni su povjerljive prirode vidjet ćemo koje je onda najbolje mjesto da se to riješi, odnosno tko će najbolje to istražiti. Thank you. Tibor Zani. Tibor Sani, izvolite. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. If... Hvala vam. Ja bih nastavio sa temom poljoprivrede. u odboru Agri i oko njega postoji postoje dakle mišljenja vezana uz udruge proizvođača to je potrebno kako bi se ostvarili dakle ciljevi zadani ugovorom o funkcioniranju Europske unije. E, from the application... E, tu bi zapravo trebalo da primijeniti izuzeće od ovog članka. E, Koji ste spomenuli. Dakle, ove zajedničke aktivnosti mogu doprinijeti tržišnom natjecanju u sektoru poljoprivrede some derogations have not been used to their full extent and the lack of clarity. Jasno da tu postoje neka izuzeća, to je potrebno više e, pojašnjenja, nedostatak u dakle, uniformirane primjene, nacionalna e, tijela ne pružaju dovoljno pravne sigurnosti poljoprivredi. I zato pozdravljamo uredbu Omnibus koja bi mogla pojednostaviti pravila vezana uz udruženja poljoprivrednika i da će to pojasniti ulogu i nadležnosti udruga e, proizvođača. Postoji snažno uvjerenje u specifičnost e, poljoprivrednog sektora, to što bi trebalo biti uzeti u obzir prilikom razvijanja ovih politika namijenjenih tržišnom natjecanju. To je na tragu onoga što je rekao zastupnik e, Sant. Doista bih htio čuti vaša komentare o ovim pitanjima. the thing is it's, it's very difficult uh, for me to say... Za mene je jako teško reći bilo što o predloženim izmjenama zato što nije izrađena studija utjecaja. Ja ne znam. Ne znam kako će to funkcionirati. Ne znam hoće li pojednostaviti stvari. Zato što smo napravili značajan napor pod vodstvom predsjednika Junkera i prvo pod predsjednika Fransa Timmermansa kako bismo se osigurali da smo dobili doista kvalitetno zakonodavstvo. Kada je riječ o promjenama iz omnibusa, mi ne znamo. Zato što nije napravljena studija utjecaja, nije održana javna konzultacija. To znači da ne možemo sa sigurnošću reći da je to u interesu malih poljoprivrednika, u interesu svih potrošača, jer ne znamo je li to najbolji način da se omogući proizvođačima da preuzmu veću ulogu u ovom sustavu vrijednosti. Jedan kao odgovor gospođi Lopez, jako je važno ojačati proizvođače, dakle da imaju veću ulogu u ovom sustavu vrijednosti. Međutim, oni ne smiju biti tu zatvoreni, oni moraju imati pravo izbora. Dakle, kojoj se udruzi proizvođača želi pridružiti, na koji način to žele ostvariti. I u prijedlogu propisa postoji ograničena uloga nacionalnih tijela za zaštitu tržišnog natjecanja da zaštite taj njihov izbor. Imali smo slučajeve u kojima je bilo jako teško za poljoprivrednike biti ambicioznima, napraviti stvari drugačije u, osnovati vlastitu udrugu proizvođača uz eh, ove velike, gotovo monopolističke gigante. I to su mogli zato što su tu onda stupaju na scenu na nacionalna tijela za zaštitu tržišnog natjecanja. Ali, nažalost, ne mogu odgovoriti na vaše pitanje. Je li to pojednostavljivanje? Hoće li ovo doista funkcionirati? Hoće li nam to dati ono što želimo na tržištu, ojačati proizvođače, istovremeno dati slobodu da se organiziraju drugačije udruge proizvođača koliko oni to žele. Jer ova organizacija može biti čije su, koje su dio da im radi posao kako treba. i u tijeku su trijalozi, radi se u parlamentu i u vijeću, ali tu je i napor koji mi ulažemo kako bismo se osigurali da kada se provedu studija učinka, dakle javna konzultacija, sve da bismo onda došli sa prijedlogom koji, koji smo dobro promislili i koji ima veliku šansu da će profunkcionirati za ove ljude kojima je ovo namijenjeno. Thank you. Eh, Fulvio Martuscello. Hvala sljedeći govornik. Čirka eh, dieci mesi orsono, il Parlamento... Prije deset mjeseci Europski parlament je usvojio godišnje izvješće o tržišnom natjecanju u Evropskoj uniji. To izvješće je sadržavalo 183 preporuke komisiji. Richiedere alla commissaria quante di Upitao bih povjerenicu koliko je ovih preporuka usvojeno i koje su to. Si prepara a discutere eh, una nuova relazione annuale su... Jer se sada govori o novom tom godišnjem izvješću. Pa me zanima, gubimo li mi vrijeme, jer se onda ta izvješća ignoriraju. Dakle, evo ako biste mi mogli ljubazno reći od 183 točke, koliko i koje je Europska komisija uzela u obzir. Još jedno pitanje. U Italiji se govori o nadležnosti vezano uz davanje koncesija na plažama. Neke talijanske regije same to rješavaju jer smatraju da je riječ o regionalnoj nadležnosti. Možete li nam reći u čija je to nadležnost? Je li to na državi ili na regijama zato što će doći do velike pravne zbrke? Možete li reći o kojem je sektoru točno riječ, dakle ovo izuzeće, ove regije što sami rješavaju stvar? Si tratta delle concessioni... Riječ je o koncesijama na plaže. Is connected them. 28. ottobre il governo... ha... 28. listopada donesen je zakon koji o tome govori. Uh, on, on the first question... Što se tiče prvog pitanja, broju preporuka. i slijediti ih e, ili ne, inspirirati se njima. Mi ne radimo na taj način s tim izvješćem. To zato što to izvješće samo po sebi nije puki proizvod, za nas je važan način na koji je to izvješće izrađeno. Dakle, postupak. Mi blisko surađujemo sa izvjestiteljem, sa izvjestiteljima u sjeni, kako bismo bolje spoznali ideje, dakle nit vodilju, što je ono što se želi postići. Zato nemamo ovaj tablični pregledi, on ne označavamo što se napravilo ili ne, zato što su ove preporuke međusobno jako različite i nemaju jednaku težinu i ne želim sada reći da se radi po nekima, da neke zanemarujemo. To jednostavno nije način na koji se, na koji se radi. Osnivački ugovori predviđaju e, na jedan način ovaj radni odnos ali mi ga tumačimo na način da još bliže surađujemo sa parlamentom i sa članovima ovog odbora i sa radnom skupinom za konkurentnost i to na bliži način nego li je predviđeno snivačkim ugovorima. To nam omogućava da radimo s vama jer vi izravno jer vi ste izravno izabrani od strane građana. Ja ću, ako želite odgovoriti u pisanom obliku, ali mislim da je važno doista shvatiti ovaj postupak i vidjeti kako možemo prilagoditi svoj rad. Dakle, duhu tog izvješća. I zaista nikad nije gubitak vremena uključiti se u ovaj postupak, napraviti sve što možemo, provoditi dakle zakon o tržišnom natjecanju, a sve na korist naših građana u državama članicama. Kako kako su stvari organizirane u državama članicama, pa to uređuju same države. Imamo države u kojima su porezni sustavi decentralizirani, prebačeni dakle na regije. Dakle, države članice se mogu organizirati na drugačije načine. Mogu ne mogu uzeti neke temeljne e, odredbe vezane uz tržišno natjecanje. Međutim, nije na Briselu da kaže kako bi države članice trebale same sebe organizirati, niti kad je riječ o državnoj pomoći, niti kada je riječ o nekim drugim instrumentima u kojima želimo postići da tržište ide na ruku potrošačima. Da to je bilo povezano sa direktivom Bolkenstein. Nina Gill. Thank you, Chair, and uh, welcome, Commissioner. Hvala vam. samo dvije točke jer ste mnogo toga već odgovorili. Spomenuli ste pravila o državnoj pomoći, da dakle, tu imate individualni pristup, dakle od slučaja do slučaja. Mislim da to može biti problem. To nam ne omogućuje da pređemo na pravedniji porezni režim. To zbog ovog pojedinačnog Pristup dala bih vam jedan primjer. Već ste se dotaknuli ove crne liste poreznih oaza. Ali bilo bi korisno imati strukturirani pristup. Pogledam ovaj sektor o kojem još niste govorili. I od nas se traži da se time pozabavimo. S perspektive tržišnog natjecanja i vaše ulo i ove i ovoga što se događa sa izbjegavanjem plaćanja poreza. Ne mislite li da bi se revizori trebali dakle udaljiti od ovog, ovog područja poreza? I drugo, drugi dio pitanja je vezano za ove velike IT kompanije. Dobro, tržišno natjecanje može pomoći oblikovati globalizaciju i s tim se slažem. Znam da ste često tome govorio i jako glasno, dakle tržište mora ostati slobodno, ali u SAD-u sad imamo demokrate koji se bave ovom temom kao dijelom svog budućeg izbornog programa. Trebali bismo imati alate na koji se bave ovim sektorom. Imamo velik rast tvrtki kao što su Tencent i Alibaba koji je danas obrao, ove prve danas preuzeo Facebook. To su sve velike tvrtke. Ove, jednostavno se suočavamo s ovim fenomenima i prije nego što smo kao zakonodavac imali vremena pozabaviti se njima tekstovima. Da li se bavite time? Šta mislite o tome? Uh, on the, drugi dio pitanja. Mislim da je riječ o ponašanju. Jer ako se ove tvrtke ponašaju na način da poštuju konkurenciju, odnosno merituma, onda još uvijek imate izbora ući na tržište, investirati u inovaciju, vašu inovaciju predstaviti potrošačima. Prije deset godina ove tvrtke nisu bile najveće tvrtke na svijetu. Ne znamo kako će biti situacija deset godina od danas. No što pada na pamet i ono što je rekao zastupnik Ferber. Kako ekonomija koja se temelji na podacima razvija tržišno natjecanje. To je nešto čim ćemo se pobliže pozabaviti. Nekad od ovih tvrtki raspolažu velikim količinama podataka i to ne bi trebalo spječati druge da uđu na to tržište. Ali kada je riječ o nadzoru, dakle ponašanja na tržištu, onda moramo, se moramo osigurati da ono ostaje otvoreno. Ako biste imali otvoreno tržište, morate se miješati. To je paradoks. Jer koliko se ne miješate, onda je rizik taj da će se tržište zatvoriti. Znači ćemo se u situaciji da ćemo imati monopol. Dakle, tvrtka će raditi šta hoće. The question of, of how to have uh, a fair uh, tax regime. Uh, Potom pa, po, pravedni porezni režimi. U pravu ste da ovaj pristup slučaj po slučaj neće to riješiti. To je dio rješenja i zato smo mi na poduzeli ovaj sveobuhvatni pristup, dakle vidjeti kako to učiniti na strukturirani način. Što se događa s ovim slučajima državne pomoći. Dakle, nema selektivnih e, predosti koje se daju, tu se držimo osnivačkih ugovora. Slučaj Fiat se ne može ponoviti zato što je Luksemburg promijenio propise o financiranju tvrtki. U Cipru su napravili isto, također promijenili pravila u financiranju tvrtki i u Irskoj. Ova dvostruka irska struktura izmjenja, Dakle, imate situaciju u kojoj države mijenjaju pravila na vlastitu inicijativu. Imate potom ovaj strukturalni pristup gdje kolega Pirmoskovi si predstavlja, dakle, novo zakonodavstvo. Sad se bavimo onima koji to omogućuju. Jer ove scheme su jako složene. Neću sada ogovarati upravljačke odbore i tako dalje. Oni nisu konstruktivni. O tamo se nalaze porezni savjetnici, ljudi koji imaju ekspertize upravo u tim područjima. Mi im želimo poručiti da imaju odgovornosti, morate upozoriti vlasti ukoliko se od vas traži ovo agresivno izbjegavanje plaćanja poreza. To je važno radi transparentnosti i otvorenosti kada je riječ o posrednicima. To jest strukturalni pristup. Ono što je potrebno jest da svaka država članica pomaže u ostvarenju tog cilja. I već se mnogo toga dogodilo u zadnje tri godine, više nego što smo mogli zamisliti, ali još mnogo toga se mora dogoditi. I dalje imamo zakonodavstvo koje još nije usvojeno. Pogledajte ovaj zakon o zajedničkoj osnovici poreza na dobit. Corporate tax base. We need that to happen. To se mora donijeti također izvješćivanje po državama članicama. Treba nam više transparentnosti, stvari se trebaju mijenjati. I dobra stvar vezana uz ove curenja podataka jest da se pokazuje da se stvari mijenjaju. Mislim da će dolaziti, izlaziti sve više i više ovakvih dokumenata. I tu će se vidjeti te promjene koje su potrebne. Jedno pitanje o kojima se najmanje govori je zapravo pitanje provedbe. Jer jedno je usvajanje zakona. Dakle, porezne vlasti u svakoj državi članici imaju resurse, imaju vještine, mogu zaposliti ljude koji su im potrebni kako bi koristili na najbolji mogući način nove informacije, ove nove instrumente koji su na raspolaganju. Dakle, to je nešto što je jako važno za svakog zakonodavca. Kad se donese zakon, i ono je, taj zakon je složen, on se mora provoditi. E, mislim da možemo na tome poraditi, znajući da je tu potrebno jedinstveno mišljenje u vijeću. Ali i tu parlament može nešto učiniti. Pogledajte rad koji se poduzima u brojnim odborima i u ovom odboru. Imate tu velik potencijal da pratite, dakle, da gledate kako se taj zakon e, provodio, koji su njegovi učinci za porezne obveznike. Thank you, uh, Langen. Hvala, kolega Langen. Hvala lijepa gospođo povjerenice. Naročito sam zahvalan za zadnji odgovor. U Panama odboru i takse jedan i dva naša iskustva pokazuju da države nisu spremne da ex post se e, prihvaćaju slučajeva. E, vi trebate harmonizirati stvari E, molim vas ili predlažem vam vas da osim pojedinih slučajeva od kojih ima mnogo, imamo Panama dokumente, rajske dokumente, da nemojte e, se e, nemojte oklijevati da djelujete zajedno sa Moskovicijem da ne, e, ne rješavate samo slučajeve ex post to je jedna molba druga stvar koju molim ex ante odobrenje slučaj E, imamo kineskog e, investitora u e, zračnoj luci. Tu imamo odobrenja na osnovi nepoznatog poslovnog modela i navoda o otvaranju radnih mjesta koje e, e, e, nije, nisu provjerena. Ponuđač je rekao da će stvoriti 11.000 radnih mjesta, otvorio samo 2.000. Govorili ste već o Lufthansi i Air Berlinu. Ako ovo četvrti prosinac, ako to štima, s tim možemo živjeti onda će 120 e, mašina Air Berlina e, će stajati e, na pistama jer neće biti odluke. A sada za a sada za Frankfurt svake ne znam koliko minuta leti zrakoplov jer trebamo kompenzaciju. Ryanair ima napuštanje e, e, e, svog osoblja. Osoblje odlazi jer su uvjeti nemogući. Mm. Imamo Rajland Falc slučaj, kao što je rekao kolega Anemans. Tamo su osnovane fiktivne firme. Ja sam o tome pisao, to je veliki skandal. E, molim da to provjerite kako tamo stoji sa e, zakonima o tržišnom natjecanju. Where to start? Um, Uh, Što se tiče ovog slučaja, uh, mi to pratimo, ali nemam nikakvih novosti. Mm, ali da kako, to ćemo se vratiti. Što se tiče oporezivanja, mi zapravo idemo prema tome da izredimo bolje smjernice. Zato najprije trebamo odraditi pojedine slučajeve. Jer mi, dakle, imamo pojedinačne slučajeve, nakon toga na temelju toga možemo izgraditi opći pristup. Često ljudi kažu to je sve novo, tumačenje je novo, međutim to nije baš istina. 1998. godine je sud dao e, vrlo jasne smjernice kada je riječ o državnim potporama. Ako je riječ o fiskalnim potporama i to spada pod državne potpore. Da kako ima situacija kada mora postojati trgovina među holdinzima, ako želite biti sigurni onda koristite cijene koje su slične e, tržišnim cijenama, dakle kada je riječ o poreznim tumačenjima. Mislim da postoji čitav niz smjernica koje su već u opticaju, tako da države članice, porezni savjetnici i poduzeća mogu koristiti spomenute smjernice i biti na sigurnom terenu. E, mi smo već do sada imali 2000 slučajeva, neke države članice točno znaju e, kako treba postupati i nije bilo nikakvih e, problema s državnim potporama. Zato želim naglasiti da mi imamo već golemo znanje, dakle to nije nešto sasvim novo jer u nekim državama članicama nema nikakvih problema i sve teče vrlo glatko i sve se vrlo pomno odrađuje. Što se tiče investicija u zračne luke, ako je riječ o velikim zračnim lukama, onda mora postojati postupak obavijesti i nakon toga E, odluka komisije. Ali što se tiče manjih regionalnih zračnih luka, države članice mogu se koristiti i uredbom o općim e, izuzecima koje smo upravo revidirali upravo za manje regionalne zračne luke i za luke. Tako da točno znamo e, kada ima problema sa tržišnim natjecanjem. Dakle, mi u toj uredbi Kažemo da e, se mogu odraditi određene stvari e, bez da se obavijesti komisija. A što se tiče odluka koje se donose temeljem e, uredbe o općim izuzecima, mi vršimo ex post monitoring, tako da na temelju uzorka analiziramo je li sve u redu. Da kako kada se troši. Može biti problema sa biračima, ali neće biti problema s komisijom. Dakle, to je ono što države članice mogu znati i na što se mogu osloniti. Ne znam točno što je bilo s tim e, kineskim investitorom, ali evo to je što se tiče zračnih luka. I samo e, još jedna napomena, komisija je predložila e, nove instrumente za investicijski screening. Mislim da je to vrlo dobro Važno je da znamo što se događa u Europskoj uniji u području izravnih stranih ulaganja. Dakle, sada imamo nove instrumente za zaštitu trgovine. Nadam se da, ćemo uskoro imati i taj instrument za screening investicija. Ja sam bila u Kini prošli tjedan i tamo smo razgovarali s našim sugovornicima kako organizirati strukturni dijalog o državnim potporama i subvencijama. E, kako bi sve bilo mnogo jasnije da znamo što se smatra poštenim tržišnim naticanjem? I na kraju što se tiče Air Berlina, dakle razlog iz kojeg je došlo do promjene jest e, to što je Air Berlin e, proglasio stečaj. Dakle, to nema veze sa istragom koju je provela komisija, nego naprosto je ta zrakoplovna tvrtka otišla u stečaj i zato se situacija na tržištu promijenila i zato je došlo do promjene u cijenama. E, dakle, e, kod onih tvrtki koji zrakoplovi, čiji zrakoplovi lete. Dakle, mi možemo dati izuzetak, odobriti izuzetak za neke avione Dakle, e, to su bili zrakoplovi Air Berlina koji su dani na leasing Lufthansa i to e, zapravo rješava situaciju putnika i mislim da je to doslovno ono s čime se nosimo na terenu. Hvala, Pervanche Beres. Merci beaucoup. Beaucoup de Hvala. Niste još spomenuli eh, McDonald's. Pa me zanima što je s tom istragom. Rekli ste također da eh, su vaše službe odradile i eh, istragu i da vide na koji način banke otvaraju fintech tvrtkama dakle mogućnost e, sudjelovanja u PSD2. I e, htjela bih nešto reći vezano uz sustav državnih potpora u kontekstu međunarodne konkurencije, jer sada smo se na međunarodnoj razini uglavnom bavili pitanjem e, spajanja, ali što se tiče državnih potpora, bilo da je riječ o VTO ili ecd u je važno pitanje i vidimo dobro da ne postoje svi uvjeti, odnosno jednaki uvjeti za sve. Neke države članice odnosno neke države izvan Europske unije e, daju vrlo velike iznose u vidu subvencija i dakle pitanje je kako se stvari rješavaju na svjetskoj razini a drugo je na koji način mi to ugrađujemo u naše sporazume s trećim stranama. Mislim da je to uistinu jedan važan put daljnjeg razvoja politike tržišnog natjecanja, pa me zanima što vi o tome mislite. E, molim vas samo da ponovite drugi dio pitanja. E, ne ovo pitanje o slučaju McDonald's, nego drugo pitanje. Pa da, vi ste ovoga, e, proveli istragu vezano uz banke i fintech tvrtke, pa me zanima kakve je to rezultate dalo. Pa nisam smjela zamoliti da postavite pitanje. E, samo dvije do tri minute, molim vas, jer prevoditelji moraju prestati s radom točno u 18.30. Da, nemam zapravo nove informacije od PSD2. E, mi još uvijek vodimo istragu u slučaju McDonald's E, od početka je to djelovalo jednostavno, ali e, na kraju se to ispostavilo mnogo kompleksnim jer smo morali uzeti u obzir vezu između sa sporazumima, međunarodnim sporazumima o izbjegavanju e, dvostrukog oporezivanja. Mislim, mi radimo na tome koliko god možemo brzo. I zatim što se tiče dakle, subvencije i državnih potpora, e, naša međunarodna strategija upravo počiva na sljedećem e, i to ono što je za mene važno. Rekla sam da sam prošli tjedan bila u posjetu Kini. Na kineskom tržištu se provodi nešto što oni zovu mehanizam za analizu poštenog tržišnog natjecanja. To se počelo provoditi prošle godine na središnjoj razini i u pokrajinama. Dakle, tu se pokušava zapravo analizirati mjerodavno zakonodavstvo i ustanoviti koji to učinak ima na samo tržišno natjecanje. Za nas je to e, bila polazišna točka u formuliranju memoranduma o razumijevanju kako bismo na strukturiran način pristupili pitanju državnih potpora mi smo sada u postupku donošenja odluke o tome koji su nam sektori primarni e, jer smo razgovarali o financijskom sektoru, dakle to je bilo evidentno, to se nametnulo samo po sebi i moramo vidjeti što je s time zapravo. Govorimo o 700 milijardi eura koliko je posljednjih 10 godina e, investirano u financijskom sektoru u Europi, dakle niti mi nismo u tome skromni. A ako, eh, mislim da bi ovo zaista, ako bude polučilo uspjeh, moglo eh, ostvariti veći stupanj transparentnosti. To se sigurno neće riješiti preko noći, ali mislim da je dobro da smo krenuli s tim radom i da na tome radimo i a, na bilateralnoj razini i u okviru VTO-a. Jer u sklopu VTO-a smo ostvarili određene pomake, ali to traje dugo. Prije dvije godine smo negdje oko Božića odlučili da će oni prekinuti subvencije za poljoprivredne proizvode, a razgovori su prije toga trajali 15 godina. Mi zato sređujemo s kolegama u e, glavnoj upravi za trgovinu. E, kako bismo prilikom sklapanja bilateralnih trgovinskih sporazuma odmah načeli to pitanje. To smo imali kod dakle u sporazumu s Južnom Korejom, djelomično i u sporazumu sa Kanadom. I ono što je za nas važno jest da zapravo na neki način počnemo otvoreno razgovarati o nekim temama koje su bile donekle tabu teme kao što su državne potpore, budući da je to uistinu problem iz perspektive zaštite tržišnog natjecanja. Mi želimo moći ulagati u obrazovanje, e, u stambeno zbrinjavanje i inovacije. Moramo biti u mogućnosti pomoći e, tvrtkama koje imaju poteškoće i ako tome pristupimo na strukturiran način, mislim da nam to može pomoći e, da bismo uistinu postigli pošteno tržišno natjecanje i dakle kao što sam rekla mi mi želimo tome pristupiti na strukturiran način jer mislim da onda na temelju toga možemo izvući određene informacije i znati na koji način e, će se organizirati postupci javne nabave koji također moraju biti pošteni i transparentni. A države članice kada prihvate dakle najjeftiniju e, ponudu, a koja bi trebala biti najkvalitetnija, dakle da se tu ne radi o državnim potporama, e, budući da bi to bilo nefer prema ostalim tvrtkama koje se ne koriste novcem poreznih obveznika. Interesting and, uh, useful and